Ok, Poštovani kolege, mislim da možemo krenuti. Za početak imam neka priopćenja predsjednika. E, prvo je korekcija ključnog investicijskog dokumenta za investicijske proizvode i direktive o e, tužbi za e, tužbe Znači, što se tiče investicijskih projekata, e, u tom dokumentu koji je dostavljen svim e, članovima ovog odbora, 15.9. E, je direktiva također usvojena i dokument za usvajanje cirkuliran svim članovima odbora i u skladu sa pravilom 231 odgovorn, e, odgovorni odbor e, treba pogledati nacrt dnevnog reda i pogledati da li je sada sa korigendumom e, zadovoljan, a izmjene se odnose na tehničke, pravne i lingvističke revizije i harmonizaciju terminologije i usklađeno je sa komisijom i odbor prati E, taj proces da je politički ishod bude primjenjiv i prikladan i ako nijedan član nema e, e, prigovora, onda će na plenarnoj 2.10. biti najavljen tekst korigenduma. Drugo, nema formalnog posla za odbor, znači imat ćemo i konferenciju o članku 15. u Rimu i također sastanak 15.9. je, 13.9. E, oprostite je otkazan, a kao i sastanak za utorak 7.10. jer jer ćemo imati zajedničko saslušanje s drugim odborima za e, kandidata za povjerenika gospodina Katajnana. Evo što se tiče saslušanja, evo sada dajem raspored e, kada će se održati nadolazeće saslušanja. Imamo ih pet. Lord Hill 1.10. E, od 1.30 do 4.30 poslije podne. E, kandidat Moskovisi 2. E, ujutro od 9 do 12 kandidat za povjednika Vestager e, isti dan e, drugoga podne, od 6 podne do 9 podne, znači od 18 do 21, a povjerenik Dombrovski, potpredsjednik Dombrovski 6.10. od 14.30 do 17.30, te na posljedku podpredsjednik i kandidat za e, povjerenika Katajnen 7.10. od 10. ujutro do 13 sati. Dalje informacije biti će e, dostavljene od strane tajništva e, u nadolazećim danima. Te na kraju u, u srpnju su koordinatori odlučili da će se nastaviti rad na direktivi protiv pranja novca i transferu sredstava i e, prvo čitanje je bilo e, u o, ožujku 14. E, izvješćena je odbor o tom e, odgoru, odboru te još prema e, članku 51 i Libe i odbor ima zajedničku nadležnost ovdje i s e, također su izvjetitelj za direktivu Eh, protiv pranja novca Christianis Karis, Karidis, and za SED za prenos sredstava Peter Zimon, za ECR je nominirao Timothy Kirhopa, eh, za oba odbora Alde Nilsa Torvalca, za uh, eh, ALMD i Sofie Torvald za Al eh, MD, zatim eh, za zelene Sven Gigold eh, i za oba ova dosija, a nismo od fdd dobili ni jednu nominaciju za sada. i za trijalog dogovoreni su između odbora, a talijansko predsjedniče ovoj vijeća kako slijedi. U četvrtak 9.10. oko 10. ujutro do 12.30 Utarak 4.11. od 3 do 5.30 poslje podne. Utorak 25.11. u Strasburu od 3 do 5.30 poslje podne i 16.10. u Strasburu, 16.12. u Strasburu, oprostite, od 3 do 5.30 poslje podne. A sada možemo preći na točke 7, 8 i 9 dnevnog reda. I sada imamo predsjednika eh, Europskog tijela za bankarstvo koji je kod nas. Hvala što ste s nama. Pozvali smo vas eh, da nam eh, podnesete izvješće o svojim aktivnostima i iskustvima tijekom posljednjih godina a posljedice vašu ulogu u koordinaciji i u vašoj ulozi, a naročito vaše očekivanja što se tiče budućih očekivanja za vaš rad, te vaše viđenja koja su to proračunska i kadrovska sredstva potrebna da ispunite svoje nadzorne uloge. I također Također imamo tri izjave o aktivnosti ovog tijela u proteklih e, par godina, te ste dobili, e, članovi su dobili na e-meetingu sve te dokumente. I sada će svaki od e, predsjedatelja imati pet minuta za uvodne izjave, a zatim ćemo razmijeniti mišljenja sa članovima odbora. Prvo, gospodin Andreja Erija, koji je predsjednik EBA, ali i zajedničkog odbora Europskog nadzornog tijela gospodine Enrija. E, izvolite. Zahvaljujem i dobar dan svima. To je zadovoljstvo biti ovdje danas i e, evo kako je odgovornost za zajednički odbor i predsjedanje e, ovdje moj zadatak, ja ću se malo i na to usredotočiti. Imam, fokusirat ću se na dva pitanja, zaštitu potrošača E, kao prvo, a drugo je procjena e, potrebe za stabilnost financijskog sektora u Europi, jer to su dva područja gdje, e, koja se međusobno presjecaju gdje je potrebna ta perspektiva. Dakle, zaštita potrošača fokusira se na regulatorni paket za tri tripsove i to će biti E, glavni proizvodi u 2016. koji će dospjevati tada, a zatim imamo zajedničke smjernice za postupanje sa prigovorima, zatim e, e, plasman vlastitih instrumenata sa maloprodajnim klijentima i zajednički principi nadzora proizvoda i upravljanje. Također želim spomenuti aktivnosti koje smo odredili kako bismo jačali proces uspostavljanja mjerila i e, također imali smo e, dakle to na velikoj mjeri utječe na e, pojedinačne klijente i također imamo dan zaštite potrošača svake godine koji je postio regularno događanje sa svim dionicima. Znači mi znamo da su ovi fokusi na pitanja post, e, zaštite potrošača ide u smjeru onoga što je predložio parlament i komisija u reviziji europskog sustava financijske supervizije. Zajednička procjena rizika u financijskom sustavu također igra važnu ulogu u usmjerivanju naše nadzorne aktivnosti. Znadete da izdajemo redovne regulatorne izvješća o rizicima, jedan je izdan nedavno, a ključni rizici su, koji su identificirani u našim izvješćima e, su, odnose se na ekonomski rast u okruženju visokog zaduženja, zatim e, <clears throat> produktivnost u e, okruženju niskog, niskih kamata, te e, ekonomije s niskim prihodom. Dakle, to je sve onaj naš fokus e, za banke i osiguranja i također rizici za provoženje poslovanja i cyber rizici također su u porastu i zavređuju daljnju pozornost. Te na posljedku pozivam e, i daljnju pozornost, za daljnju pozornost prema ograničenjima u proračunu, posebice za 2015 i želim izraziti naše, našu uh, uh, potporu na mišljenje ovog odbora koji nas je podupro u našim zadaćama. Također postoji potreba da se identificira i, i snažnije rješenje, dugoročno rješenje za proračunska pitanja, a mi mislimo da prelazak na 100% financiranje iz općeg proračuna Unije sa neovisnom proračunskom linijom bi bilo znatno poboljšanje. A sada kad pređemo na EBU, EBA, e Europsko tijelo za bankarstvo i ono što smo radili na jedinstvenom pravilniku, tu smo napredovali, definirali smo regulatorni kapital i druge važne definicije, performantne zajmove i tako dalje. E, one ključne termine iz revizije kvalitete imovine i stres testova imamo zajednički regulatorni okvir za sve banke u Europskoj uniji Također dali smo, e, odradili smo važan posao u odnosu na e, korištenje, na proračunanje, proračunavanje e, rizikom ponderirane imovine u bankama. Također smo savjetovali komisiju o likvidnosti i pokrivenim obveznicima i potrebama za daljnjoj harmonizacije tu, a sad smo u procesu harmonizacije reforme sekuritizacije što je također povezano sa agendom za dugoročni rast koja je u samom srcu ovih naših pozornosti u sljedećih godina. Sada smo usredotočeni na direktivu o opravki sanaciji i to je ključno, dakle da se ponovno postavi i popravi fragmentacija jedinstvenog tržišta koje smo vidjeli u godinama. Dakle, Mislimo da je čaša više nego polupuna, ali ipak je misija još nije ispunjena. E, također im trebamo niz alata za to, a provođenje stres testova kroz ove kanale utvrdili smo niz područja gdje se zajednički propisi, jedinstveni propisi primjenjuju na različita načina na terenu i gdje su potrebne dalje inicijative i zato pokušavamo E, razviti jedinstveni set pravila kao čuvari jedinstvenog pravilnika i to u suradnji sa parlamentom i vijećem kako bismo tu napredovali. Te hoću reći samo da je važno da taj dijalog bude usmjeren na tome da EBA dobije odgovarajući mandat e, znači i u smislu sadržaja i vremenskih rokova da to sve bude moguće. Što se tiče supervizorne konvergencije i E, pokazao je da je potrebno više pozornosti upravo ovoj temi, znači supervizor nadzorne konvergencije. Mi smo postavili pritisak na banke da ojačaju svoje kapitalne pozicije, pozicije kapitala, pročiste svoje bilance i sada smo blizu jednog važnog koraka u tom procesu. Završit ćemo reviziju kvalitete imovine i stres testove i kada banke poduzmu aktivnosti za to, 120 milijardi kapitalnih instrumenata izdano je prošle godine da se za to pripremi i također 120 milijardi o dodatnih e, provizija za e, za e, bilance, znači to ide u odgovarajućem smjeru. Također smo E, za proces evaluacije, izdali smjernice, znači to je proces kojim nadležna tijela, posebice skupine koje postup prekogranično koriste za identificiranje rizika u bankovnom sektoru. I također E, naš rad u kolegijima također je poboljšao e, niz e, slučajeva medijacije između tijela i u svim slučajevima imali smo pozitivne zaključke sa zadovoljstvom jedne i druge strane sporu. I također tu smo uvjereni da pravni temelj za naš rad na nadzornoj konvergenciji može biti dalje ojačana. Ako trebate mogu dati neke sugestije ako mislite da je to bitno. Dakle, da zaključim što se tiče zaštite potrošača i financijskih inovacija, tu smo ubrzali napore. E, tek smo prvi regulatorni mandat dobili u veljači ove godine, tako da je regulatorni dio rada tek zapravo krenuo. Imali smo prvi standard iz hipotekarnih kredita, odnosno direktiva hipotekarnih kreditima i također iz direktive o platnim računima e, koje i druge direktive e, o plaćanjima koje su sada u tijeku. E, odradili smo i samo inicijativno puno posla, vodili smo globalne napore da raspravimo regulatorni odgovor na virtualnu monetu i također razvijamo smjernice o nadzoru proizvoda i upravljanju. To je također u području odgovornog e, e, hipotekarnog pozemljivanja i također e, evo, to je ono što smo radili u okviru svog dosadašnjeg mandata i sada ću ovdje stati. Hvala. Gospodin Gabriel Bernardino, predsjednik EIOPE. E, dopustite evo da vam čestitam na e, izborima. Evo prvi puta smo ovdje nakon izbora i to je vrlo važno. E, također se veselim i regulatornoj dakle, promjeni, znači to je također dio transparentnosti prema građanima i sretna sam što sam ovdje i što ću razgovarati s vama o našim izazovima. Ma nekoliko stvari koje smo već radili protekle godine i uglavnom ću se usredotočiti na četiri područja. Prva je zaštita potrošača što je jedna od e, prioriteta i opa od početka. Zatim bavimo se zaštitom e, e, potrošača od pošečka kako, kako bi same tvrtke bile dobro upravljane, imale dobro E, dobro stajalište, odnosno dobro stale i e, ispunjavale svoje obećanja potrošačima, ali s druge strane i da potrošači dobiju dobre informacije, dobro nose odluke, da dobiju svoju vrijednost za novac i uslugu koja im je obećana kad su, kad su nešto platili. U ovom kontekstu agenda nam se fokusira na solventnost dva direktivo, a druga na niz pitanja koja su povezana sa pro, e, agendom poslovanja, Dakle, ovdje gledamo e, prvenstveno transparentnosti i prodajne prakse. Tu imamo niz pitanja koja su već spomenuta na kojima radimo. E, nadzor proizvoda i upravljanje je bitno jer tu trebamo to imati na, i na razini nagrađivanja u poduzećima. Zatim ključne informacije za osiguranja i proizvode osiguranja, također e, o investicijske proizvode u osiguranju i veselimo se raspravama u HND2 što mislimo da će također poboljšati dimenziju zaštite potrošača Europskoj uniji i također radit ćemo dalje na tome u smjeru bolje zaštite potrošača. Što se tiče regulatorne fronte, s jedne i druge strane imamo osiguranje i mirovine, sa strane osiguranja radimo na razvoju direktive Solvency 2 Solventnost 2, znadete da imamo, da radimo na sporazumu i razvijamo e, tehničke standarde za promjenu i, i odgovarajuće smjernice kako bi se taj sustav konvergentno implementirao u Europi. Također savjetovali smo komisiju o nizu delegiranih hakata, naime o kalibraciji dugoročnih investicija gdje smo E, došlo do ove inovativne ideje da se sekuritizacija razdvoji prema različitim profilima rizika i kvalitete i da bismo osigurali naravno da implementacija bude napravljena e, konzistentno. Izdali smo niz smjernica za nacionalne nadzornike, supervizore i sretni smo što je ova fragmentacija tržišta koja se vidjela e, ranije sada više konvergentna i da su zemlje članice počele implementirati smjernice od 2014. i mislim da je direktiva Solventnost 2 upravo na putu bolje implementacije. Na međunarodnoj razini radili smo u okviru e, ESA, se da je to sad e, e, ima mandat za razvoj međunarodnih standardi i znamo da je BIS također razvija jedinstveni front za europske supervizore i mislimo da je to zaista važno. Što se tiče E, samih mirovina. U drugoj smo fazi, naravno, tu se temeljimo na principu da sve mirovine mogu igrati u bolju ulogu uštedama za mirovinu. Savjetovali smo komisiju o tri glavna elementa, uklanjanju nekih e, prepreka u prekograničnom poslovanju, jačanju upravljanja i boljoj transparentnosti i poboljšanju transparentnosti. Dalje radimo na tehničkoj strani, ovim pitanjama solventnosti. Pokušavamo uspostaviti zajedničko mjerenje solventnosti mirovinskih fondova i nadzorni okvir također gledamo, znači kako se te dvije e, stvari mogu povezati na održivost e, mirovinskog obećanja za e, europske građane. Što se tiče supervizorne konvergencije, što je rekao E, Andreja. To je svakako jedan od e, ključnih e, budućih zadataka i ope. Sada smo stavili više fokusa na konvergenciju supervizornih praksi sa fokusom na postizanje zajedničkih mišljenja o rizicima. Imali smo dva, dve kolegijalne procjene peer review-a, još počinjemo tri Također razvijamo dobre nadzorne prakse koje se mogu onda razvijati i dalje implementirati u vlastitim zemljama. Zatim e, razvijamo e, indikatore za potporu analize tih e, važnih područja u okviru solventnosti 2 i ove godine razvili smo također i tim za nadzor supervizora da se vidi kako oni rade proces nadzora i također u smislu jačanja konvergencije. I važno je također reći da kao dio ovog napretka i u suradnji sa komisijom i lokalnim vlastima u Rumunjskoj Evo pa sada nadzire analizu kvalitete bilanca u Rumunjskoj što je vrlo važno. Dakle, zajednički radimo s nacionalnim tijelima kako bismo poboljšali kvalitetu i konzistentnost nadzora e, osiguranja u Europi. Što se tiče financijske stabilnosti, pokrenuti stres test, kao što smo rekli, a rezultati će biti u studenom. I samo dva izazova koja su pred nama, još da spomenem, jedan je smart regulation, pametno upravljanje, dakle to je nešto što bi se svi, čim bi se svi trebali pozabaviti i također se usredotočiti na ovo pametno upravljanje. Pritom mislim na upravljanje koje će dovesti do zadanih rezultata i temeljiti se na onom što funkcionira, što ne funkcionira, a također zakonodavstvo koje e, će osigurati rezultate koje će očekivati E, probleme, a ne uvijek rješavati probleme iz prošlosti. Zakonodavstvo koje se revidira i e, koje se uspoređuje sa stvarnošću i revidira ako nije u skladu i ne funkcionira. Dakle, to je bitno i naravno radit ćemo sa svim dionicima na pozitivan i transparentan način u dijalogu. A drugi izazov je e, učinkovitosti konvergencija nadzora i mislim da mislim smo se bavili time, dakle revizijom europskog e, sustava financijskog nadzora. Naime, ovdje nam treba e, dalje rad na uredbama kako bismo išli dalje u tom smjeru, ali i jačanje našeg operativne neovisnosti kao i ova proračunska pitanja, kao i centralizirani nadzor u internim modelima i jačanje našeg e, kapaciteta da dajemo povratne informacije nacionalnim tijelima. Ako pogledamo što se događa sa bankovnom unijom, EIOPA bi trebala imati koordinirajuću ulogu e, u svijetu osiguranja prema SSM-u jer bi to, jer će to onda jačati i ovu nadzornu ulogu u Europi. Dakle, pozdravljam izvješća i biti ću sretan Dakle, što se tiče e, e, daljnjeg dobrog rada između nas na, e, i mogućim poboljšanjima za budućnost. Hvala vam gospodine Bernardino. Riječ dajemo gospodinu Majoru, direktoru ESMA. Hvala što ste mi dali riječ. Hvala Roberto i također čestitam vama, zastupnicima, Europskog parlamenta na izboru ili ponovnom izboru i na tome što ste sada iznova ili opet članovi ovoga odbora. Dakle, zvali mi to jedinstvenim kapitalnim tržištem ili unijom kapitalnih tržišta, reforma financijskog zakonodavstva u Europskoj uniji je učinila E, odlučan korak prema dovršavanju jedinstvenog tržišta financijskih usluga. To nije samo potreba, dakle, kako bi se riješili nedostaci koje je izložila financijska kriza, nego je to također sastavni dio ostvarivanja sveobuhvatnog cilja osiguranja gospodarskog rasta i oporavka u Europskoj uniji. Međutim, to će se jedino ostvariti ako se jedinstveno zakonodavstvo dosljedno provodi i nadzire kako bi svi dionici imali od toga koristi u njihovom svakodnevnom poslovanju. ESMA ima ključnu ulogu u ostvarivanju tog cilja time što jača zaštitu investitora i također promiče čvrsta i uredna financijska tržišta u Europskoj uniji. Od njezinog osnutka prije tri pol godine ESMA je pridonijela stvaranju europskog jedinstvenog zakonodavstva time što je razvijala tehničke standarde i smjernice i također time što je pomagala europskim institucijama i naročito Europskoj komisiji u pružanju tehničkog e, savjeta u području e, izvedenica, hedge fondova, e, privatnog kapitala, E, e, burzovno trživih fondova, savjetodavno ulaganje i također e, u području financijskog informiranja. U posljednjih 12 mjeseci ESMA je dovršila 22 22 analize tehničkih standarda i također je pružala tehničke strukovne savjete Europskoj komisiji kao i čitav niz smjernica kako bi se dovršio zakonodavni okvir u području Agencije za kreditni javnih poziva i također tržišne infrastrukture. Sada prenosimo zahtjeve mm, direktive za tržišta u financijskim instrumentima u um, provodiva pravila. Ja sada neću prolaziti kroz sve što je učinjeno po pitanju tog jedinstvenog zakonodavstva, jer to možete i sami naći u dodatku moje izjavi koja vam je podijeljena. Želim naglasiti da u čitavom tom procesu smo e, uključili sve dionike kroz saslušanja, izrene sastanke i savjetovanja i nastavit ćemo i dalje u kontakt sa svim dionicima i njihovim udrugama koje predstavljaju potrošače, ulagače i sudionike na tržištu i također ćemo e, pozivati i mišljenje naše posebne radne skupine za vrijednosnice i e, dionike na tržištu. Evo, samo da spomenem dva primjera. Sada procjenjujemo gotovo 800 odgovora koje smo dobili na našu raspravu o MIFID-u 2 i također e, o našim e, savjetodavnim dokumentima. I jesmo je zaprimila više od 1500 upita u vezi sa provedbom e, uredbe, Europske uredbe o tržišnoj infrastrukturi. Također nadziramo 23 agencije za kreditni rating time što provodimo istraživanja po određenim pitanjima, također ih posjećujemo na licu mjesta, analiziramo informacije koje te agencije pružaju javnosti i pratimo također i plan provođenja popravnih mjera. U lipnju ove godine ESMA je probala prvo aktivnost e, provedbe zakona i e, izdala je jednu javnu obavijest kojom je e, osudila praksu agencije Standard Poor's. Također, treba spomenuti e, regulativu, odnosno uredbu EMIR, e, koja donosi e, dodatnu transparentnost tržištu izvedenica, time što uvodi trgovinski repozitorij. Od 2013. studenoga je već registrirano šest takvih repozitorija, a od 30. lipnja 2014. godine zabilježeno je jedan, jedna milijarda novih transakcija u repozitorijima. E, zakonodavci sada imaju pristup također e, ili sada uspostavljaju pristup e, podacima o izvedenicama što im treba pomoći u davanju jasnije slike o rizicima koji su povezani sa tim tržištima. Također, kada je riječ o prepoznavanju rizika za investitore, ESMA je značajno poboljšala svoje podatke i sposobnosti prikupljanja podataka i to je sadržano u našem izvješću Trend Risk and Vulnerabilities što može pomoći ulagačima i drugim sudionicima na tržištu da bolje procjene ključne proizvode i kretanja na tržištu. Kada je riječ o usklađivanju nadzorne prakse, kao što je kolega već objasnio, primijenili smo čitav niz instrumenata što uključuje i postavljanje pitanja i davanje odgovora, mišljenja i peer review. Kada je riječ o peer reviews, mi smo ojačali našu metodologiju što uključuje također i češću primjenu posjeta na licu mjesta. Dakle, takva razmatranja se odnose na pitanja kao što su najbolja moguća izrada e, i također pružanje e, jasnih e, i ne neodgovarajućih informacija individualnim ulagačima. To me dovodi do posljednje teme koju bih htio spomenuti, a koji je već e, također istaknuo i Andreja Enrija i također i predsjednika, to je potreba za stabilnim proračunom. Naš e, upravni odbor smatra da bi e, su zakonodavci trebali razmotriti mogućnost povećanja financiranja za ESMU od financijskih tržišta i subjekata na istima, što, koji zahtijevaju intervenciju ESME i također da se poveća udio Unije u ESMInom proračunu ako budemo imali stabilni proračun, e, moći ćemo dalje izvršavati ciljeve i također našu misiju poboljšanja zaštite i ulagača i promicanja stabilnih tržišta. Hvala vam. Sada otvaram raspravu. prvi govornik je zastupnik Balc. Podsjećam vas da imate pet minuta i molim vas da ne postavljate previše pitanja. U svakom slučaju pet minuta za vaša pitanja te kasnije za odgovore. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Evo zapravo sam eh, htio postaviti jedno kratko pitanje svoj trojci, ali dobro, onda možda gospodinu Gabrielu Bernardinu i Stivu Majoru onda ipak radije. Dakle, prvo pitanje gospodinu Bernardinu E, vraćam se ovdje na pitanje proporcionalnosti, moju omiljenu temu. Znači kako će EIOPA u buduće e, ispunjavati ovu obvezu e, proporcionalnosti do sada zapravo sam zapravo mi je nedostajala ovo konstruktivna suradnja. A zatim me zanima kako procjenjujete vremenski raspored posebice kod delegiranih e, pravnih akata kao solventnost 2 i jučer smo o tome čuli od povjerenika Barnea i kako će i opa također doprinijeti tome da se e, dovede do kraja ovaj proces delegiranih e, pravnih akata, a za sljedećeg za gospoda Majora, znači što se tiče ESME i MIFIDA, odnosno pravnih akata koji se tiču MIFIDA, kako će se tu uskladiti konzistentnost sa direktivom. E, naime, e, pitam to zbog savjetovanja o investovanju i, i esmina ideje jačanja kvalitete, znači ovaj quality enhancement, jačanje kvalitete. Naime, jer e, ova savjetodavna infrastruktura, na primjer što se tiče tehničke opreme, u smislu zakonodavca e, i klijenta je bitna. Znači, to je moje pitanje. Zahvaljujem. Thank you. Thank you very much, uh, uh, for the... Hvala ti na pitanju. Kad je riječ o proporcionalnosti, kao što znaš, uvijek sam ju branio kada smo raspravljali o solventnosti 2 i slično. I uvijek smo se i kod delegiranih akata zalagali za proporcionalnost. Međutim, kada govoriš o napretku, u svim našim preporukama koje izdajemo imamo poglavlje o proporcionalnosti. I o tome smo donijeli odluku na najvišoj razini u EIOP-i. Sve radne skupine se trebaju koncentrirati na to kako će se, to, kako će se odluke primjenjivati na proporcionalan način. Kada pogledate konzultacije vidjet ćete da su svi naši tekstovi da se tiču proporcionalnosti. I drugi element, ključni element, to je primjena. Svi znamo da je proporcionalnost ključni, ključno načelo u našem zakonodavstvu, tako i u solventnosti 2, ali tu su i detalji. Kada se radi o primjeni solventnosti 2, kako ćemo to učiniti na osnovu proporcionalnosti? Pa ono što imamo to je naš priručnik koji obuhvaća dobre prakse, pa on sadrži elemente koje se tiču proporcionalnosti. Kako će se nadzornici nositi sa tim elementom proporcionalnosti, kako će primjenjivati solventnost 2 u tom smislu, to je u vrhu naših prioriteta. Potom kada je riječ o predviđanjima, dakako nadamo se da će delegirani akti biti spremni ove godine, Očekuju, očekivali smo to u rujnu, ali očito će doći do zaostataka, međutim e, imamo strategiju kojom možemo izaći u javnost. Imamo tu održan i niz e, javnih konzultacija. Trebamo započeti primjenjivati Solventnost 2 od 1. siječnja 2016. Međutim, sve potrebne, e, potrebni zahtjevi se moraju ispuniti tijekom 2015. i zato ćemo nastaviti raspravljati o standardima i o smjernicama Ukoliko komisija izađe sa delegiranim aktima i nešto e, kasnije, mislim da će to i dalje biti na vrijeme za okupimo sve elemente, elemente iz naše perspektive, mi ćemo biti spremni na vrijeme. Now, Elisa Ferreira. Hvala, Elisa Ferreira. I think uh, uh MEP would like to have an answer to it. Pretpostavljam da zastupnik Bolz želi odgovor na svoje pitanje. A ispravite se ako nisam dobro razumio vaše pitanje. Kao što znate pod MIFIDom dva imamo mandat e, da dajemo savjete kada je riječ o konzultacijama vezane uz investicije. Na prvoj razini je zadana je zadan jasan smjer kada je riječ o neovisnim s neovisnim savjetovanjima, potom su tu portfelji. Jasno je da u tom slučaju dolazi do osnivanja odbora, a kada je riječ o drugim stvarima imat ćemo svoje miješani model, o tome ćemo izvijestiti Europsku komisiju i vidjet ćemo kojem, kada će se moći osnivati odbori, konzultirati nacrti, prijedlozi tekstova. No, s, jedne strane nas to može ograničiti u savjetovanjima, ali vidjet ćemo kako će to biti određeno u odborima koji će biti za to zaduženi. Trebamo uzeti uzeti u obzir činjenicu da želimo pomoći malim investitorima, želimo pomoći da donesu dobre odluke o investicijama i zato nas zanimaju odgovori i reakcije koje smo dobili od brojnih dionika, kao što sam naveo u svom uvodnom izlaganju. Na osnovu toga ćemo reformulirati svoje savjete koje smo prethodno dali. Hvala vam, Eliza. Well, thank you very much for being among us once more. Um, Hvala vam što ste nas posjetili. Prvo vam svima želim čestitati na poslu koju ste obavili u ovim teškim okolnostima. Mislim da je ovo razdoblje izuzetno teško i da ste radili onako kako je parlament to od vas očekivao. Imamo tri opća pitanja za vas. Prvo se tiče što mislite kakva je situacija kada je riječ o osoblju i o proračunskim sredstvima za izvršavanje vaših zadaća. Vi imate čitav niz zahtjeva koji dolaze od strane zakonodavca. Potom osjećate li da imate problema sa upravljanjem unutar vaših e, tijela ili ne? Da li vi kao predsjednici različitih nadzornih tijela, imate osjećaj da možete raditi ono što morate raditi ili se suočavate sa preprekama? Da u strukturi ili sa dionicima, mislite li da se nešto mora poduzeti i što, ukoliko do tih situacija dolaze? I treće, spominuli ste, naročito gospodin Enrija, kao vaš vođa, na neki način potrebu da se ojača povezanost vaših područja. Prije svega mislim na nove elemente ponude ESB-a u kratkom roku i također tu mislim na jednu određenu banku koja je velika banka u Portugalu gdje je međupovezanost između različitih agencija i e, različitih aspekata poslovanja je bila u korijenu ekspanzije i nadzora i nedostatka kvalitete u nadzoru. Dakle, zanima me e, treba li nam možda dodatno zakonodavstvo kako bismo to spriječili i koliko ste sigurni da ćete moći e, izvršiti sve svoje zadaće? Hvala. Tko želi odgovoriti na ovo pitanje o proračunu? E, da, hvala na vašem pitanju. Kada je riječ o proračunskom kapacitetu, istina je, primijetili smo nedostatak e, proporcionalnosti između zadaća i koje imamo i nedostatka resursa. Ja bih mogao tu navesti čitav niz e, konkretnih podataka, ali ako podvučemo crtu, istina je da se mi mučimo. Ljudi eh, koji pokrivaju 46 kolegija supervizora, imamo 8 eh, članova osoblja, ja sada ćemo nakon eh, reforme zakonodavstva imati 300 skupina koje ćemo morati nadzirati, a i dalje ćemo imati 8 zaposlenika komisija i vijeće su predložili da zamrznu naš proračun za sljedeće dve godine i to će nas onemogućiti u izvršavanju naših e, zadaća. Uskoro ćete zaprimiti program rada koji bismo trebali dovršiti do kraja ovoga mjeseca. Sada utvrđujemo nove prioritete i također E, sve zadaće koje trebamo izvršiti do kraja iduće godine zapravo stavljamo u drugu kategoriju prioriteta i kažemo ako budemo raspolagali resursima izvršit ćemo ih, ako ne morat ćemo to odgoditi. Dakle, to je doista ozbiljno pitanje. Kada je riječ o upravljanju, pa kao što znate to djeluje naša naše nadzorno tijelo za banke je sada prešlo na E, složene oblike glasovanja, kvalificiranu većinu, kvalificirana većina plus jedan, no svejedno naš postupak odlučivanja je još uvijek dosta složen. I ako pogledamo Europsku središnju banku, jedinstveni nadzorni mehanizam i jedinstveni mehanizam rješavanja, oni imaju stalni odbor, što znači da imaju jedan e, kvorum e, koji glasuje na pravi europski način u europskom duhu i mislim da bi to trebalo razmotriti i u našem slučaju. I kada je riječ priča o međupovezanosti i međuresornim skupinama i tako dalje. Evo, osvrnut se na ovaj primjer koji ste naveli. Imali smo slučajeva s bankama koje su imale podružnice ili obratno ili osiguravateljske kuće i to nije bilo uvijek obuhvaćeno direktivom o konglomeratima. A u ovom konkretnom slučaju, um, to je bio i slučaj banka dello Spirito Santo. Um, dakle, ova um, uredba nije zadovoljavajuća sa zakonodavnog stajališta. Ona se upravo sada revidira i komisija sada treba iznijeti prijedloge i nadam se da će oni biti ambiciozni jer ja osobno nisam zadovoljan uh, onime kako to sada funkcionira. U redu, gospodine predsjedavajući, neću duljiti. E, prvo, kada je riječ o ljudskim resursima i kapacitetima, moramo utvrditi prioritete i imamo naravno neke pravne obveze koje nažalost ne možemo zadovoljiti. Naravno, usredotočujemo se sada na jedinstveno zakonodavstvo jer ako mi možemo objavljivati naše tehničke standarde i savjete, želimo da oni budu vrlo kvalitetni. Naravno, usredotočujemo se na nadzor, ali ako također se trebamo e, baviti analizom rizika i također usklađivanjem nadzora i prikupljanjem podataka sa sadašnjim resursima, nemamo e, mogućnosti pridržavati se rokova kada je riječ e, o poslu koji treba obavljati sa, sa postojećim resursima. Drugo, kada je riječ o upravljanju, mislim da trebamo prvo uvidjeti da smo ostvarili korak naprijed kada smo prešli na kvalificiranu većinu i e, običnu većinu. Mislim da je to dobro primijenjeno u jedinstvenom zakonodavstvu. Mislim da to pojednostavljuje i konvergenciju i osobno ću reći da ako očekujemo više od nadzornih tijela kada je riječ o usklađivanju nadzora treba nam više ovlasti kada je riječ o pristupu podataka i nadzornoj praksi e, sa sadašnjim zakonodavstvom to je sad e, nemoguće e, i imate pravo kada naglašujete da neki nacionalni zakonodavci kažu da nemamo ovlasti i imaju pravo da nemamo ovlasti razgovarati s ljudima na terenu. I kada je riječ o jedinstvenom mehanizmu rješavanja, Naravno, postoji interakcija između nadzornih tijela za banke i za vrijednostne papire, a sada sa onom novom regulativom e, surađujemo sa nacionalnim zakonodavcima i e, nastojimo još uvijek poraditi na to koordinaciji kako bi ona i dalje bila djelatna. Evo samo još jedna kratka nadopuna kada je riječ o zahtjevima i nedostatku resursa, ali još nešto. Mi zapravo gubimo dosta dobre zaposlenike u korist SSM-a u Frankfurtu. To je nešto što zabrinjava i o tome treba razmisliti. A još želim nešto nadodati u vezi sa nedostatkom fleksibilnosti u našim e, propisima o ljudskim resursima. Također, trebali bismo dobiti mandat koji će nam omogućiti koordinaciju osiguranja SSM-a. Imamo financijske konglomerate s obje strane koje vode osiguravajuće kuće i banke i trebamo se uskladiti SSM-om ako želimo izbjeći probleme koje ste vi spomenuli. Hvala. Kay Swinburne iz ECR-a. Hvala. Želim također eh, zahvaliti svima vama ne samo na tome što ste danas e, došli, nego i na e, vašoj stalnoj suradnji s Europskim parlamentom i također našim skupinama koje rade na različitim predmetima. Čini mi se dakle, da e, kada Mm, govorimo o provedbi zakonodavstva, tu se e, doista spomenju stalno brojevi i doista mi je drago, ipak unatoč svemu da ste vi u naše ime se time pozabavili sa tehničkog aspekta. No, kada je riječ o kapacitetu i resursima, doista e, mi je drago što ste nam posvetili toliko vremena i imam pitanje za sutrojicu Odnosno, provodite li sve e, svoje ovlasti kako biste um, preuzeli nacionalne stručnjake kako biste mogli e, se nositi sa ovim objemom posla i na kraju da se osvrnem na Phase N. Znam kao izvjestiteljica za CSDR da neki rokovi za zakone koje smo mi E, razradili su vezani za delegirane akte i sada me zanima ima li fleksibilnosti i prostora za e, manevar e, za phase in odnosno uvođenje tog zakonodavstva kako bismo izbjegli učinak velikog praska kao što se dogodilo kod provedbe nekih drugih propisa. Tu mislim naročito na infrastrukturu. Ako imamo postepeno uvođenje, onda se nećemo suočiti sa problemom koji e, izaziva e, to, koji izazvan time da se moraju sve istovremeno uvoditi. I također e, treba možda vidjeti kako su postupile druge dobro financirane institucije prije nego što su se počele baviti provedbom tih zakona. Dakle, vaše mišljenje će doista biti uvaženo. Da, mogu odgovoriti na ovo pitanje. Mi smo imali, da, i usupljene nacionalne stručnjake, no e, to je sve teže i teže, zato jer sa stranje osiguranja imamo nacionalna tijela koja moraju provoditi Solventnost 2 i oni naravno žele iskoristiti sve moguće resurse, a preuzimaju naročito one najbolje. Dakle, u posljednjih godin dana je bilo teško dobiti nacionalne stručnjake koji bi bili usupljeni iz nacionalnih središnjica. Dakle, to je sve teže i teže. Evo samo e, da kažem e, da je e, puno teže dobiti vanjske suradnike nego zapravo redovne zaposlenike jer su nacionalna tijela u istim nevoljama kao i mi većina tijela uopće nemaju dovoljno sredstava za njihovo financiranje pa zapravo E, imamo problema sa njihovom regrutacijom zbog tih problema s resursima na nacionalnim razinama. Pokušavamo poboljšati proces regrutiranja, a ovaj naravno temeljno pitanje je da njih plaćaju nacionalni regulatori, a oni i onako imaju problema sa štenjom i, u, i smanjenjem sredstava. Što se tiče po postupnog uvođenja phasingina. Pokušavamo riješiti, riješiti to i kod Emira i drugdje i naći e, rješenja znači za ovih 20 obveza, a znamo i da u nekim posebnim područjima postoje problemi posebice za e, one manje za provedbu propisa, jer znamo za neke od manjih nefinancijskih institucija i neke od manjih financijskih biće teško nabaviti kliničke usluge i u toj perspektivi također imamo postupno uvođenje u konzultacijskom pa- dokumentu o središnjem kliringu. također znate da CDR nema e, i CSDR nema postupno uvođenje, ali tražimo evo koji je prostor za uvođenje kako bismo osigurali da se to može u praksi implementirati jer je to je zapravo u e, našem interesu ali naravno moramo poštovati razinu 1 gdje nema postupnog uvođenja kod CSDR-a i e, to je tako je predviđeno. Hvala. Za Alde, gospodin Mihael Torer. Zahvaljujem predsjedniče. Imam dva pitanja. S jedne strane e, gospodinu Andriju. Naime, mi smo informirani da su doprinosi za E, bankovni fond e, za sanaciju banaka s jedne strane e, će u nekim zemljama se očekivati, u nekima ne. znači u tom okviru EBA iz nadzornih razloga ili drugih vidjeli tu potrebu za djelovanjem i je li to narušavanje tržišnog natjecanja. S druge strane, što se tiče e, nadzornog tijela za e, vrijednostne papire i tržište kapitala, znači za ESMU, eh, gdje smo vidjeli veliku rascijepkanost pravnog okvira. Kad vi govorite o jedinstvenom pravilniku, kada govorimo o naporima e, harmonizacije na, e, u Europskoj uniji, kad biste to morali ocijeniti te napore što se tiče integracije i harmonizacije na skale od 1 do 10, biste li mogli dati ocjenu kako smo daleko došli i kako to procjenjujete u odnosu na situaciju u Sjedinjenim državama? Hvala. Zahvaljujem. Izvolite, odgovorite. Dakle, e, kod prvog pitanja nemam e, što za reći. Svakako istina je da u mnogim e, područjima različiti porezni propisi utječu na stanje stvari, znači ono što se može odbiti od poreza, sve to utječe na kapital i tako dalje. Dobro, nisam ni znao da se neki doprinosi e, Fonda za sanaciju banatka tretiraju na različiti način, ali dobro, mi smo kao regulatori navikli na takvu situaciju i da pokušavamo postaviti jednake uvjete za sve, ali postoje ono što možemo učiniti u neharmoniziranim područjima i pokušavamo harmonizirati, ali evo pokušao sam vam reći u uvodnom govoru svakako da je postignuto i dosta napretka, prilično pozitivnog, neću ići tako dalje do ove skale od 0 do 10 u vašem pitanju ne bi bilo 10 svakako nego puno niže, ali svejedno. E, to je zapravo kao da pokušavate isprazniti more žličicom za čaj. Mislim, što više radite, to je više posla. A to nekad zna da biti frustrirajuće. Međutim, mislim da smo razvili ključne zajedničke definicije i od prošle godine redovito E, smo stavili svakoj banci e, više od 7000 paketa podataka i mislim da su oni komparabilni i mislim da je to napredak u ovom smislu. Hvala. U smislu harmonizacije. Hvala. Hvala, evo samo da brzo prokomentiram ako sam dobro shvatio prijevod. E, znači što se tiče na razini E, europskog tržišta i američkog tržišta. E, prvo moram reći da smo dobro napredovali u proteklim godinama. E, također vidjeli smo u poboljšanja u investicijskoj stabilnosti i zaštiti investicija, ali i sa zajedničkim tržištem smo napredovali, jer većina direktiva sada je prešla u uredbe, imamo MIFIR, EMIR e, za short selling, uredbe za short selling, znači to su sve ove male razlike koje se sada tu mogu vidjeti između zemalja članica i tu e, smo dobro napredovali, pa bih ja rekao možda šest na skali, to bi u, recimo bio dovoljan u nizozemskom sustavu, a naravno posao još nije završen i ovim raspravama e, o tome E, put prema uniji kapitalnih e, tržišta, treba nam više standardizacije da postignemo ovu ideju jedinstvenog tržišta kapitala u Europskoj uniji. Što se tiče dakle pravilnika, što se tiče konvergencije, primjenjuju li svi nadzornici e, i supervizorna tijela propise na isti način? Pa u stvarnosti tu nismo toliko napredovali kao o samom jedinstvenom pravilniku. Fabio De Masi zaguje. Hvala vam. Imam tri pitanja gospodinu Enriju. Prije svega želim izraziti zabrinutost, zato što mislim da imamo konflikt kada je riječ o nadzoru banaka, to ima veze sa ulogom Europske središnje banke. Uvjeren sam da su središnje banke nešto čemu bi trebali posezati zbiljo krajnoj nužnosti. Sličnu situaciju smo vidjeli u Portugalu gdje je nadzor stvarao probleme kada je riječ sa bankom Spirito Santo. Slično smo vidjeli u Engleskoj kada je riječ o odnosima između Engleske banke i nekih institucija. Međutim, želim postaviti tri pitanja. Svi znamo da je ova kriza proizašla iz bankarstva u Sijeni. Pa me zanima što mislite o tome koja su, koji su problemi s kojima ste se, kojima ste se susretali kada je riječ o pregledu kvalitete imovine i sredstava. Potom čuo sam neke glasine da je održana rasprava o tome da bi stres testovi također trebali uzeti u obzir državnu pomoć. Je li to istina? A ukoliko nije, kako se onda nosite sa pitanjima vezanima uz državnu pomoć? Te treće pitanje. Imamo različite interpretacije IFRS-a, pa me te zanima kako se nosite s tim. Hvala vam, Andreja Tema čitav niz pitanja, ja ću pokušati najkraće odgovoriti. Kada je riječ o e, sukobima i ulozi središnje banke kao nadzornika, znamo da imamo različite situacije u zemlji gdje imate podjelu odgovornosti zna doći i do loše komunikacije između nadzornih vlasti. To je dovelo i do lošeg upravljanja krizom. Vidimo da neke središnje banke nisu odigrale dobru ulogu tijekom ove krize. Imali su s druge strane nadzorna tijela koja nisu odigrala svoju ulogu, pa nemamo jasne dokaze o tome koji je model bolji. Međutim, jasno je da ukoliko vidimo potencijalni sukob između ovih uloga, da moramo imati način na koji ćemo odgovoriti na ove prijetnje. Mislim da se zakonodavstvo koje se tiče jedinstvenog mehanizma nadzora pokušava pozabaviti time. I drugo, istina je, dolazi do pozitivnog razvoja situacije. Banke moraju očistiti svoje bilance, neke od ove imovine, ove aktive su kupili investitori izvan bankarskog e, sektora. Oni su na neki način pomogli e, taj proces čišćenja. A omogućili su i bolje oslanjanje na tržišta kapitala, na e, tijela koje inače nemaju tu vrstu pristupa. Naravno, ako imate jedan sektor koji je sasvim reguliran, drugi koji nije, a oni igraju, odnosno imaju istu funkciju, tada možda možete imati problem. I zato je ono što je ključno zaštititi rezerve i osigurati se da oni koji obavljaju bankarske usluge, dakle prikupljaju depozite i daju kredite, da se njih eh, nadzire da su regulirani. To omogućava jednaka pravila za sve. To u nekim zakonodavnim sustavima još nije slučaj i na tome se radi. Kada je riječ o scenarijima stres e, testova, nemamo održane pomoći u njima. Naravno da imamo procjenu baziranu na bilanci banke. Postoji i pitanje banaka koje su u procesu restrukturiranja, dakle kako se prema njima odnositi jer od ovih banaka se uvijek traži od strane komisije da smanje njihove bilance, da smanje broj aktivnosti, a naš e, stres test se tiče statične bilance. Mi uzimamo bilancu za određeni dan i ne možemo mijenjati parametre. I zašto smo susret tim bankama na način da nam daju rezultate dinamične, bilance. To se tiče onih koje su u restrukturiranju, a to je zatražila komisija. Mora postojati kompatibilnost između ovih podataka i sve banke moraju biti na istoj poziciji tijekom, provođenja ovih testova. Banke u nekim slučajevima daju dakle, dodatne podatke sve u skladu sa smjernicama komisije. Potom o razlikama u implementaciji IFRS-a e, U čitavom nizu područja pokušavamo, tako da kažem, sterilizirati prudencijalne alate i vidjeti koje su različiti računovodstveni standardi. Imamo neke banke koje su u sustavu IFRS-a, druge koje nisu ono što pokušavamo je da imamo prudencijalne instrumente koje će nam omogućiti usporedbe. Međutim, još uvijek e, vidimo nedovoljnu primjenu IFRS-a u bankarskom sektoru i samo moram nekada priznati da su nadzornici ti koji daju smjernice, a koje nekad idu u različitim smjerovima, te je tu potrebno dodatno usklađivanje. Hvala vam, Sven Gigold za zelene. Dobar dan, drago mi je što vas vidim. E, im Dakle, u prošlom parlamentu e, donijeli smo izvješće o pitanju prerade pravnog temelja za ove tri institucije. U međuvremenu je komisija dala svoje mišljenje, pa bih ja rado od vas čuo kako vi procjenjujete to, e, što smatrate, što mislite o radu parlamenta i što mislite o prijedlogu e, komisije i što mislite ako ne dođe do prave revizije, nego ako se nastavi sa sadašnjim pravnim temeljem. Naime, djelomično se ukazalo da tu postoje problemi i koje će to konkretne probleme uzrokovati u vašem radu i u, u provedbi vašeg mandata. Još jedno konkretno pitanje za EOP-u, a to je E, vi kao i komisija sada radite na kalibraciji vlastitog e, kapitala osiguravajućih društava. EIOPA je od siječnja ove godine dala prijedlog za to temeljem podataka i sada zapravo znamo da e, kod vrijednostnih papira imamo pad u smislu vlastitog zahtjeva na vlastiti kapital i e, kako vi procjenjujete u odnosu na ove delegirane pravne akte, ovo smanjenje, je li ono pravno utemeljeno, je li to dobro, prudently, e, mudro i razborito e, proučeno temeljem vaših podataka. Zahvaljujem. Hvala vam na ovim pitanjima. Kada se tiče revizije europskog sustava, kao što sam rekao u prezentaciji, pozdravljamo vaše izvješće, odnosno izvješće parlamenta. Mislim da pokriva najvažnija pitanja te izazove s kojima smo se suočavali kako sa upravljanjem, tako sa našom ulogom direktora. Idemo prema više konzistentnosti. Mislim da će to biti glavne promjene ovo što vi predlažete. Neki od tih elementa se nalaze u izvješću komisije i nadam se da ćemo doći u situaciju kada ćemo vidjeti prijedloge. Imamo neke kratkoročne preporuke koje već primjenjujemo, ali vidimo i neka poboljšanja koja će nam olakšati e, život. Omogućit će nam da bolje radimo i mislim da je to bila upravo namjera ovih prijedloga. Kada je riječ o sekuritizaciji i kalibraciji, to smo analizirali, te smo prošle godine izdali izvješće gdje smo rekli da bismo htjeli podjelu između bolje ima nešto manje kvalitetne sekuritizacije. Bilo je zanimljivo primijetiti da što, je, što su bili kompleksni instrumenti sekuritizacije da je, su oni imali gore performanse. Znamo da se o tome raspravljali na razini komisije i da se podaci mogu tumačiti na različite načine, gledati različita razdoblja. Ono što smo mi uzeli u obzir je bilo razdoblje prije krize. Međutim, možete to učiniti na drugi način. Mi smo htjeli uzeti u obzir najjednostavniji pristup. Možete gledati cijelu kvalitetu aktive i tu naći neke razlike. Međutim, za nas je glavni element bilo to što se kalibracija temeljila na rizicima koji su bili prisutni. Jer ukoliko to ne uzmemo u obzir, onda zavaravamo sami sebe, unosimo rizik u sustav koji nije dobro, dovoljno dobro cijenjen i mislimo da osiguranja i mirovinski fondovi mogu imati i moraju imati ulogu u ovom održivom rastu gospodarstva. I bit ću iskren, više bi me zabrinjavalo vidjeti da se nastavlja situacija u kojoj imamo veliku koncentraciju na banke, na dug, umjesto da imamo diversificirani portfelj koji će investirati u neke kredite, u infrastrukturu i slično. I to bi trebali biti održivi temelji. Međutim, ono što me e, zabrinjava je mogućnost osiguravateljskih kuća da ocjene ove rizike. To ne obuhvaća najveće kompanije na tržištu, već srednje i male. Imaju li one mogućnosti vidjeti koji su rizici sekuritizacije infrastrukturnim projektima i mislim da se tamo treba uvesti određeni nadzor i to je važno činiti na dobar način. Pokušat ću reći što mislim u 30 sekundi. Zaštita investitora, htjeli bismo tu biti aktivni. Pomaže to što sad imamo određeno zakonodavstvo, tu su i tehnički standardi u Pripsu i Mifidu. I to bi trebalo održavati naše prioritete. Imamo promjenu prioriteta u resursima, o tome smo već raspravljali u saslušanju vidjeli smo da želimo više informacija o nacionalnim praksama. Kada je riječ o transparentnosti, mislim da moramo učiniti sami neke korake, trebali bismo biti disciplinirani kako izvještavamo dionike, odnosno dioničare i tu bi se trebalo uvesti neke dodatne promjene. Hvala vam. Zastupnik Bernamono. Hvala vam. Jedno pitanje za gospodina Enriju te o kompetencijama Europske središnje banke. Vidjeli smo da ne poduplavanje njezinih eh, zadaća koje ugovori ne predviđaju tu su zatim mehanizam e, sanacije, mehanizam nadzora. Središnje banke će biti sve autonomnije i nezavisnije. Zbog toga mi je drago. Međutim, tu su i konvencionalni instrumenti kao što su sektorijalne operacije, kupovina, sustav LTRO koji će se primjenjivati slučaj po slučaju u zemljama članicama. Dakle, politika Unije je, vidimo, zapravo je poprilično zbrkana. Te je zato vaša zadaća još i važnija. Vi bi, također možete i predvidjeti neke buduće krize. Središnja procjena rizika vas stavlja na prvu liniju obrane vi ste ti koji ste obavili prvi dio stres testova 2011. Željeli smo potom ojačati ulogu Europske središnje banke koja je trebala dovršiti stres te izvršiti analizu kvalitete imovine. Mm. Europska središnja banka je sada ulozi nadzornika i to sistemskih banaka. Ako sve to uzmemo u obzir, onda je ona neka vrsta hegemonista. I vidimo da je neke države članice žele oslabiti ulogu europskih nadzornih tijela žele zadržati suverenost svojih bankarskih sustava. zato me zanima kako se mislite nositi sa ovom hegemonijom Europske središnje banke. Mislite li da europski nadzor treba biti, biti drugačije organiziran? Ukoliko to nije slučaj, kako vi zamišljate interakciju sa Europskom središnjom bankom i kako će, koji će biti ishod te suradnje. Je li moguće dobiti od Europske središnje banke jedno izvješće, odnosno rezultate stres testova? Izvolite. hvala vam, nisam siguran da sam sve shvatio, da sam sve zapisao. Odgovorit ću na glavne, glavna pitanja. Europska središnja banka ne preuzima na sebe e, nešto što nije, u njezinim ovlastima. Imamo podjelu zadaća. Ona je sada preuzela nešto što je bilo u ovlasti nacionalnih vlasti. Ne kažem da to ne mijenja sliku. Naravno, da, da, Europska središnja banka će nas, dakle EU, pitati da uvodimo jedinstvena pravila, jer će biti teško primjenjivati različita pravila na različite banke, recimo ono u Francuskoj ili Italiji. Biće dakle većih zahtjeva za usklađivanjem, za standardizacijom. Kada je riječ o stres testovima, to sam već rekao pred ovim odborom, nismo presretni e, sa zakonodavnim okvirom koji utvrđuje naše ovlasti, naše odgovornosti. Međutim, nemamo pravnu odgovornost da sami provodimo tekstove. Zakon kaže da ih možemo koordinirati i započeti. Mi smo preporučili svim nadzornim tijelima da naprave analizu kvalitete imovine, to se tiče eurozone. Imamo se obuhvatnu procjenu Ruske središnje banke za one, za izvan eurozone će tu biti naše smjernice, a stres test će biti jedinstven. I zato je potreban okvir koji se tiče metodologije, suradnje, ovih nadzornih tijela. Pravila će biti ista za sve banke na jedinstvenom tržištu, za, dakle u svih 28 zemalja članica. A to je važno kako bismo mogli usporediti banke u i izvan eurozone. 46 grupa koje inače nadziremo, samo njih pet je u eurozoni. U većini slučajeva oni se nalaze i u eurozoni i onima koje e, se još nisu pridružili jedinstvenom mehanizmu nadzora. I zato je važno imati jedan jedinstveni okvir za sve njih. A kada se tiče zadaća, trebalo bi mi više vremena za detalje, ali mi pokušavamo razviti metodologiju koja se potom primjenjuje kako od strane Europske središnje banke, tako i od ostalih e, tijela izvan SSM-a, a i to u uskoj suradnji sa svim nadzornim tijelima. Hvala vam. Sada, nakon predstavnika e, klubova, dolazimo do grupiranja pitanja, te vas molim da pitanje postavite unutar dvije minute i počinjemo sa prvim grupom Gunnar Okmark. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thanks for the... Hvala predsjedniče, hvala na prezentacijama. E, gospodine Enrija, rekli ste u svojim prezentacijama e, dakle kako izgleda fragmentacija financijskih tržišta i to je jedan, jedna važna početna točka za naše rasprave, a govorili smo i o Uniji kapitala koju zapravo imamo. Zove se Europska unija. Znači, slobodna, slobodni protok e, kapitala. Između drugih stvari, znači, slobodno kretanje. Ali imamo i fragmentaciju, pa bi bilo zanimljivo, možda kada biste mogli, možda svi, ali evo, e, pa i predsjedatelj izgleda malo razočarno kad to pitam, ali kad biste mogli malo objasniti kako izgleda ta fragmentacija i možda također vaš, vaše viđenje ekonomskih e, posljedica toga, ali i nadzornih, e, odnosno posljedica po superviziju ili nadzor u dvije minute, <laughs> to bi bilo jako dobro ako biste mogli, hvala. <laughs> Da, krasno, u minuti. Minuta za bonus za odgovor. Mhm, izvolite. Gospođa Pereš. E, zahvaljujem predsjedniče. Imam e, također pitanje za svoje troje gosta. U novoj komisiji e, imat ćemo prvog potpredsjednika koji će biti zadužen za bolje zakonodavstvo. Vidim dakle tu razne teškoće. Dakle, kada pogledate sve standarde za koje ste vi i norme za koje ste vi zaduženi, koju ovdje ravnotežu vidite između potrebe za provedbom zakonodavstva, znači to tamo gdje su na drugoj razini podijeljene nadležnosti i boljeg zakonodavstva. Hoćete li uzeti u obzir ovu želju za boljim zakonodavstvom da vam pomaže u ovom kolektivnom naporu? E, gospodine Enrija, znate da u tekstu Pripsta pod prethodnim e, parlamentom, dakle koji je izravno povezan sa nizom maloprodanih, e, malih investitora, pojedinačnih investitora, ono što smo imali u vidu za drugu razinu zakonodavstva je da se organiziraju paneli potrošača. Kako ćete taj zahtjev uključiti u svoje razmišljanja? Mislite li koristiti tu metodu rada kako bi mogli bolje raditi na standardima, zakonodavnim standardima u drugim sektorima? Evo, za gospodina Bernardina nemam posebno pitanje, samo ga pozdravljam. Zatim, gospodine Major, mogu li se vratiti na način e, na financijsku analizu u MIFID-u? Financijska analiza e, i nenovčane prednosti su dovele do razne e, raznih e, rasprave između posrednika u ovom području. Biste li mogli nešto reći o ovom području? Zahvaljujem. Gospođa Maletić, hvala. Čestitam trima nadzornim tijelima na dobrom odrađenom poslu, iako imaju, nemaju toliko resursa, jer doista nije lako harmonizirati razne prakse na razini zemalja članica, posebice što se tiče zaštite potrošača, mehanizma za osiguranje financijske stabilnosti, e, nadzorne kulture i doista cijenimo vaše napore ono što činite. Smatrate li da vam je potrebno više suradnja, ne samo sa nacionalnim tijelima, nego možda i sa istraživačkim ustanovama, kako bi dobili dodatnu znanstvenu potporu u razvoju novih metodologija i standardiziranih pristupa za Europsku uniju. I još jedno pitanje odnosi se na jedan moj osobni interes, odnosno jednu osobnu sumnju koja me uvijek prati. Nekako se mi e, slažemo se uvijek da nam je potrebno stabilno financijsko tržište i svakako nam treba. Međutim, jutro sam vodila jednu raspravu sa jednom e, skupinom e, malih i srednjih poduzeća i razgovarala smo o financiranju male i srednje privrede. I čini nam se da zbog upravo E, ovdje zbog rizika banke ne žele financirati i financirati malo i srednju privredu. I imamo e, primjere malih i srednjih poduzeća s jamstvima iz Europskog fonda gdje oni nisu za svoju investiciju mogli dobiti zajam od banke, a bez e, dodatnog kolaterala. Znači što se može u tom pogledu učiniti? Kostas Mavridis, a onda ćete dobiti mogućnost odgovora. Zahvaljujem. Dakle, prvo, e, hvala na odrađenom poslu do sada. E, kao što je rečeno, pametno zakonodavstvo, smart regulation je nešto što se tiče budućnosti. I upravo zato želim postaviti vrlo konkretna pitanja. Naime, izravno iz eh, pisanog eh, izjave gospodine Enrije, nešto što je i ponovljeno ovdje. A radi se o pročišćenju bilanci banaka. Dakle, u načelu. Dakle, ovaj pristup eh, za sada je prodaja prodaja, prodaja aktive drugim, trećim investitorima. Mm, je li to u interesu zaštite potrošača i to posto I jeste li ikada razmislili, o tome da je restrukturiranje privatnog duga putem institucionalnim putem u okviru bankovnog sustava? Znači, e, mnogo se govorilo i o fragmentaciji. Daću vam i primjer fragmentacije nedostatka gotovine i promjene vlasništva banaka na Cipru. Na Cipru jedna trećina najvećih banaka prebačena je u iznosu koji, to je bilo samo par godina, je bio apsolutno nezamisliv koliko je bio malen. Netko bi mogao reći, e, nije važno ko je u vlasništvu banke, ali ja svakako mislim da je to bitno posebice što se tiče malih i srednjih poduzeća. Te na posljedku želim čuti vaš komentar na tu temu, posebice što se tiče sekuritizacije malih e, i srednjih poduzeća je posljednje pitanje, ali dobro, potrošio sam vrijeme, samo posljednji komentar. Evo za ESMU. ova e, niža razina postojećih istraživanja za određene vrste investitora. E, znači ovdje se e, tu je krenula i smo tim smjerom da daje ta istraživanja i zapravo će to voditi banke u te temeljne usluge pa me zanima što o tom mislite. Ja ću krenuti dva pitanja, gospođa Bereš e, o boljem zakonodavstvu i ravnoteži. Rekao sam i u svojoj intervenciji nešto o pitanju pametnog zakonodavstva i mislim da je to pitanje koje treba pogledati i to je ravnoteža naravno. E, Nastrojimo to, moramo na pametan način napraviti, a imamo i puno toga za napraviti, ali uz ovaj jedan element koji je vrlo relevantan, a to je ova postevaluacija. Jer e, moramo iskreno reći da ponekad i odlične ideje ne funkcioniraju u praksi. I trebamo e, biti dovoljno hrabri da kažemo ako nešto ne funkcionira, treba promijeniti. Na primjer, otkrivanje informacija. Znači, govorimo o objavljivanju informacija godno za godnom, ali ljudi zapravo to ne čitaju, pa zapravo ne dobivamo rezultate koje smo trebali dobiti, pa nam treba promijeniti taj pristup s regulatornog gledišta pa ćemo i to uključiti o e, pripsu. Svakako potvrđujem da ćemo imati e, testiranje od strane potrošača kada ćemo ovaj, razvijati ovaj pristup za ovaj alat kit. A također imat ćemo i stručni panel koji će također uključivati predstavnike potrošača koji će se baviti raznim hipotezama, hipotezama o tome e, recimo ključnim indikatorima, troškovima i tako dalje. Potrošači će biti dakle u centru i to je dio ovih pametnog e, zakonodavstva. Hvala. Ne. Izvolite. Možda bih se trebao usredotočiti na dva pitanja koja se E, odnose na ovo pitanje fragmentacije i pitanje malih i srednjih poduzeća. Mislim da je ispravno reći da smo mi radili na Uniji kapitalnih tržišta i da pokušavamo postići integrirano kapitalno tržište već dvije, dva desetljeća i također ubrzava, ubrzali smo taj proces u proteklim godinama. Međutim, istovremeno očigledno još nismo došli do tamo. Još uvijek postoji fragmentacija. Ja sam primjer je da ako imamo institucionalnog investitora u jednoj zemlji koji želi investirati u malo i srednje poduzeće, još uvijek e, postoje velika predrasuda prema malim i srednjim poduzećima. Oni nisu sigurni o drugim e, malim i srednjim poduzećima u drugim dijelovima Europe, ali nisu sigurni informacije. Znači, elementi ovoga će uključivati jasne informacije o malim i srednjim poduzećima i dali smo predlog komisije da omogući manjim poduzećima koji su na MTF tržištima e, navedeni da ne izvještavaju po nacionalnim standardima nego i FRS standardima pa će onda te, ta simetrija informacija pomoći ali postoji i drugi način da se dođe do integriranog tržišta za financiranje male prirode u Europskoj uniji. A sada komentar na pitanje istraživanja i istraživanje u svijetu MIFID-a. Znači, Istraživanje se često e, povezuje sa transakcijama brokera i onda menadžeri portfelja koji traže brokera da provede transakcije e, u trošku transakcije uključuju i trošak istraživanja. I problem je naravno u kojoj razini razina transakcije po, e, potiče istraživanje ili obrnuto. Pa treba pogledati taj odnos i pogledati postoji li pravi model u toj situaciji. A istovremeno treba uspostaviti model gdje je istraživanje raspoloživo i za manje i o manjim poduzećima. Dakle, e, gledamo reakcije dionika u ovoj fazi i ne bismo još prejudicirali ishod te e, debate. Međutim, ne želite model u kojemu pokretač e, za istraživanje samo transakcijske prirode. Ali svejedno želite osigurati dovoljno široko pokrivanje svih e, elemenata kapitalnog tržišta izdavača, da to i male i srednje poduzeće budu uključeno u istraživanje. Hvala, Andreja. Što se dakle tiče pitanja fragmentacije, to nam je veliki problem. Vidjeli smo tijekom krize e, nazad, nazadovanje u integraciji bankovnih tržišta. To vidimo kod e, smanjenja prekograničnih tokova. A ono što je zanimljivo da se ta smanjenja se e, fokusiraju kod izloženosti u financijama, na primjer. Znači, E, intergrupni transferi koji su posebice bitni, recimo prekogranične skupine koje su bile mehanizmi u bankovnom sektoru za integraciju jedinstvenog tržišta su sada razbijeni po nacionalnim linijama. I to vodi do niza konzekvenca. Prvo, E, stav monetarne politike ne prenosi se na isti način diljem e, jedinstvenog tržišta. Neka mala srednja poduzeća nisu e, dobila prednosti olakšavanja monetarne politike, a osim toga postoje neke tenzije između domaćih i vanjskih nadzornih tijela i zapravo neki, neki dijelovi kapitala se ne mogu kretati unutar skupine. Znači nismo nešto radili e, u tom smislu, imali smo dvije istrage kršenja propisa i napravili smo napredak u većini tih predmeta. Međutim, ključna stvar svakako po mom mišljenju je e, upravo e, ovaj povrat sredstava jer nacionalne vlasti se uvijek boje da će one morati lokalno platiti bilo koji nastali trošak. Znači, kada bi se e, omogućila takva zaštita, onda bi se zaštitne ograde spustile i kapital bi lakše tekao preko granica. Što se tiče boljeg zakonodavstva, Gabriel već odgovorio, ali ja bih samo dodao, po mom mišljenju ono što je bitno je za paket G20, e, paket Basel koji je uključen u mnoge inicijative i već je u tijeku, E, treba samo zatvoriti ono što je već pokrenuto, a da ne pokrećemo ono što traže banke, na primjer da se ponovno razmatra niz inicijativa. To mi je nešto što je meni važno. A u mnogim slučajevima način na koji banka argumentiraju protiv ovih paketa da to utječe na sprečavanje e, kreditiranja malog i srednjeg poduzeća. Ne vjerujem da je to tako i e, mislim e, već smo proveli ove potporne faktore za kreditiranje malog i srednjeg poduzeća, nismo jačali i postroživali kriterije kao za druge pozajmitelje i kao što znate i mi ćemo parlament i dalje izvještavati o kreditiranju E, malog i srednjeg poduzetništva kao i o sekuritizaciji koje će pomoći financiranje ovog dijela gospodarstva. Zahvaljujem. Počinjemo sljedeći krug pitanja sa Brianom Hayesom. Biće vam drago čuti da imam vrlo kratko pitanje koje iziskuje kratak odgovor. E, to je nešto što se odnosi na stres test. Mm, primećujem možda neko okljevanje u vašem izlaganju da odlučno kažete da ćemo dobiti rezultate u studenome. To pitam zato jer e, smo do sada imali dosta odgađanja i u slučaju moje zemlje imali smo e, tri stres testa zbog e, našeg, naših problema, no zapravo ako dokapitalizirate banke, zapravo one će zadržati novac, znači tako znaju da dolazi stres test. Dakle, mi smo dugo čekali ove rezultate i to je trebalo biti početkom ove godine, onda na ljeto, pa onda na jesen. Znači, kratko i jasno pitanje, hoćemo li dobiti rezultate u studenome? Nenad Žil? Hvala. Imam nekoliko pitanja. Nakon rasprave koju smo imali u ovom odboru o proračunima ovih tijela, ali dobro, kolege su već e, se osvrnuli na to, no htjela sam ipak reći da prepoznajem e, razvoj uloge nadzornih tijela i također sadašnji proračuni nisu zadovoljavajući i također je e, komisija izdala jedno izvješće u kolovozu sa svim alternativnim modelima. E, želim vas pitati što mislite da je vama e, najbolji model financiranja i također s obzirom da imamo proračunska ograničenja kakve druge alternative se moguće Znam da ste odgovorili na pitanje o upućivanju stručnjaka, ali hoćete li možda razmotriti tehnološke mogućnosti? Recimo, pitanje je e, prikupljanja podataka i znam da postoje sredstva za analitiku koja mogu tu izaći u susret kako biste se zadovoljili e, zakonske obveze. I tu, gospodine e, Bernardino, govorili ste o nedostatku fleksibilnosti u kriterijima E, ili mm, je li to vezano sa jezičnom barijerom ili je riječ o nečemu drugome i jeste li tražili izuzeće od toga i možemo li mi vama e, pomoći da e, iznesete taj problem. I kada je riječ o konvergenciji nadzora, mm, nadzorna tijela su upravo ustrojena kako bi uskladila nadzor i razmjenu informacija između nacionalnih tijela i kako bi promicala tu konvergenciju. Znači, što je do sada ESMA konkretno učinila da se primjenjuju pravila jedinstvenog tržišta na isti način u zemljama članicama i da nema mogućnosti arbitranog e, procjenjivanja zakonodavstva? I također, gospodine Bernardino, e, rekli ste da više koristite peer review i rekli ste da ste poduzeli tri Dakle, možete li pojasniti e, koje su to bile E, revizije i što ste u, tome, u tom smislu zaključili? Zahvaljujem predsjedniče. Prvo pitanje gospodine Enri. E, što će raditi nakon 4.11. E, znači ovo uspostavljanje standarda putem centralne banke? Što ćete se onda raspustiti? Postaćete dio središnje banke, ostaćete što jeste? To nas sve jako zanima. Drugo pitanje gospodinu Bernardinu. Vi ste govorili o pametnom zakonodavstvu, smart regulation, ali ono što radite govori suprotno. Mi se bojimo da vi radite gluposti zapravo ako vas se pusti. Znači, kako ćete vi uvesti, kojim primjerima pametno zakonodavstvo? I treće pitanje gospodinu Majoru. Gospodine Major, e, mi smo raspravili o tome jučer sa povjerenikom Barnijevom i e, govorili smo kod derivata, odnosno derivativa, odnosno izvedenica i rekli smo da e, postoji e, još popis e, trećih zemalja koji s kojima se drugačije postupa i tako dalje. Hoćemo li imati dakle priznavanje burzi trećih zemalja sa sličnim standardima gdje izvedenice se onda neće morati tretirati drugačije. Hvala. Hvala Renato Soru ima riječ. Hvala. Imam dva vrlo kratka pitanja, barem se tako nadam. Za gospodinu Enrija, e, za gospodina Enrija i onda za gospodina Bernardina. Možda se moje pitanje nadovezuje na ono što je podrazumijevao kolega iz Cipra. Vi ste prije rekli o simetriji e, propisa između bankarskog sustava i shadow bankinga da se često događa da banke prodaju svoju imovinu drugim investitorima i financijskim institucijama koje s time postupaju drugačije. Pitam se postoji li način da se ograniči razvoj shadow bankinga sa svim opasnostima koje to povlači za sobom i također može li se omogućiti prebacivanje nekih, neke imovine iz financijskih ustanova u nefinancijske ustanove zato jer se ta način mogu zaštititi i borojeri, ne samo lenderi. Dakle, ako jedan borojer traži kredit od banke, ona ima drugačiji pristup nego kada e, se traži e, kredit od druge financijske institucije i ponekad imamo i nebankovne financijske institucije i to podrazumijeva i njihov drugačiji pristup i svjetonazor kada je riječ o naplati kredita i nastoje takve institucije vrlo često tražiti povrat kredita od poduzeća umjesto da im eh, omoguće da se oporave sa svim posljedicama po obogasu i po zapošljavanje. I imam eh, pitanje za gospodina Bernardina. Prije nekog vremena je komisija izdala zelenu knjigu o europskim mirovinskim sustavima. U jednoj Europi koja ne raste, koja stari, gdje nema posla, čini se da ćemo u vrlo kratkom vremenu imati omjer radnika i umirovljenika od 2 naprema 1, a ne više 4 prema 1. Možda bi jedan e, mirovinski sustav bio također e, odgovor i na problemu javnih financija, ali možda onda ti sustavi iziskuju i jači nadzor e, jer se u sustavima nekih zemalja prepoznaju i vrlo ozbiljni problemi. Hvala. Andreja Enrija, dakle, dopustite da započnem sa vrlo kratkim odgovorom. Da, rezultati će biti objavljeni do kraja listopada, u drugoj polovici listopada kao što smo već e, najavili. Rezultati će biti raspoloživi tada i već smo objavili e, matrice za podatke iz 2012. Oprostite, e, nažalost ne čujemo govornika. Za sve 124 skupine u našem uzorku. No, priopćili smo da smo isključili jednu grupaciju iz e, našeg uzorka, a to je bila banka u Spiritu Santu. Da iskoristim e, također pitanje gospodina Šorua i e, da se nadovežem na pitanje gospodina Mavridisa. Naravno, postoji pitanje regulative kada postoji slučaje između e, sektora bankarstva i e, shadow bankinga. No, također e, pročišćavanje bilanci je važno. Ako banka ima imovinu loše kvalitete u bilanci, onda i dalje nastavlja se razbacivati novcem u korist loših klijenata i to je zamrznuto u proračunu. I ako mogu očistiti e, u bilanci, ako mogu e, očistiti bilancu, onda će to pomoći bankama da e, ponovno stegnu povoljan položaj i također da pojačaju svoje kapacitete kreditiranja. No to može biti i za imatelje kredita jedno pitanje. Jedna od ključnih pouka iz krize je da ako omogućimo zajmodavcima da daju kredite sa namjerom da će to prepustiti nekome drugome prodati, onda nema screeninga, nema odgovornog kreditiranja i to dovodi do loših posljedica i po e, imatelje kredita i po zajmodavce. Dakle, Moramo imati kriterije koje će omogućiti bankama da zadrže u rukama kontakte sa strankama i također proces screeninga i da se izbjegne onda da se te stranke prepuste investitorima koji nemaju odgovoran pristup u radu sa klijentima. Kada je riječ o standardima SBA i četvrtom studenom. Naravno, to nije moja odluka da e, zatvorim e, agenciju, to je vama prepušteno i možete o tome odlučiti u bilo kojem trenutku, no Mislim da SSM uredba još nije prepustila SB-u da e, donosi standarde. SB provodi nadzor, ali donošenje standarda je još rukama EBE i ona sada ima i šire ovlasti koje obuhvaćaju svih 28 zemalja članica. Dakle, to je još uvijek u našim rukama, a um, prepustit ću kolegama da odgovori na pitanje o modelu financiranja. Da, hvala. Kada je riječ o alternativnim modelima financiranja, jasno smo to rekli, odnosno da bismo htjeli imati 100% financiranje iz europskog proračuna i to bi bilo i u skladu sa neovisnosti neovisnošću e SSM-a i također svih zainteresiranih strana, poput e, komisije. Naravno, spremni smo ispitati mogućnost e, da industrija tu ima udjela i o tome trebamo dobro raspraviti naročito kako e, se krećemo prema budućnosti, zato jer e, nadzorna tijela bi trebala poraditi na usklađivanju i dosljednosti nadzora i mi ćemo naravno imati aktivnu ulogu u procesima nadzora. Dakle, to je nešto što treba ići ruku pod ruku kada je riječ e, o ispitivanju mogućnosti financiranja. Kada je riječ o nedostatku e, fleksibilnosti, evo, jedan primjer, e, broj godina iskustva. Nedavno smo izgubili jednog od najboljih zaposlenika odnosno zaposlenicu, jer da bi dobila promaknuće trebala je imati 15 godina iskustva. I naravno da je prešla u SSM jer tamo nema takvih e, pravila i zato nam treba fleksibilnost u radu sa kadrovima. I naravno da smo se obratili komisiji sa molbom e, da e, nam popusti pravila, ali nismo dobili pozitivan odgovor. Također, o peer reviews imali smo takav postupak za interne modele i izdali smo preporuke nacionalnim tijelima za nadzor i sada ažuriramo podatke kako bismo vidjeli su li naše preporuke i provedene u praksi. Također smo nadzirali slobodu pružanja usluga zato jer smo imali neke službenike, naravno ne u pitanje jedinstveno tržište, ali kada je riječ o slobodnom pružanju e, usluga imamo poduzeća koja su E, osnovana u jednoj zemlji, ima sjedište u jednoj zemlji, a poslu samo u drugoj zemlji i to postavlja probleme u vezi e, sa nadzorom i također odnosu zemlje domaćina i zemlje korisnika. Dakle, tu treba još poboljšati neke aspekte i kada je riječ o mirovinskom osiguranju i investicijskim e, politikama i policama za mirovine. Pa mi u Europi nastojimo zajednički imati pametnu regulativu. E, ne smijemo to pocijeniti jer kada razrađujemo smjernice i standarde u nadzornim tijelima to se ne treba smatrati e, primjenom nacionalnog rada, nego to treba zamijeniti neke standarde i smjernice koje već postoje na nacionalnoj razini. Trebamo izbjeći da uz europsko e, zakonodavstvo imamo još povrh toga nacionalno zakonodavstvo. To treba izbjeći upravo radi izgradnje i dovršenja jedinstvenog tržišta. I na kraju, kada je riječ o zelenoj knjizi o mirovinama, slažem se s vama. Mislim da je to jedno od pitanja na koje moramo usredotočiti svu svoju pažnju mi ovdje u Europi. Naravno, privatne mirovine i e, strukovne i pojedinačne mirovine imaju određenu ulogu, to je sigurno, ali sve treba početi od različitih zemalja članica koje moraju priznati da kada odnose promjene u prvi mirovinski stup, a to vidimo u svim zemljama članicama Europe gdje se smanjuju razine mirovina, onda e, bi trebale te zemlje aktivno promicati među građanima E, tu potrebu za e, strukovnim mirovinama i također za individualnim mirovinama jer ćemo se za nekoliko godina naći u situaciji kada će ti ljudi koji budu primali manje mirovine se vratiti jer ne mogu imati dovoljno prihoda da e, imaju dostojanstven život. Također zato smo mi sovjetovali komisiju u tom smislu da osmisli dobar europski okvir zato jer ljudi moraju imati povjerenja u privatne mirovine. A iskreno rečeno, ako pogledamo situaciju u raznim zemljama članicama, to nije slučaj jer ljudi nemaju povjerenja u takve mirovine. Mi u Europi možemo podići standarde na europskoj razini, naravno za neke zemlje je to u redu, oni već imaju vrlo visoke standarde, ali mi moramo to ugraditi europsku politiku. Ako to budemo učinili prioritetom, onda ćemo steći povjerenje građana i doista e, pokazati moć Europe da pruži jednu dodanu vrijednost. Hvala. Ja ću se nastaviti osvrnuti na tri aspekta. Dakle, kada je riječ o, pročišćavanju također o provedbi EME. E. Dakle, Sada se upravo bavimo time i ovlasili smo 12 CTP-a i nadamo se da će europski CTP biti, e, dobiti odobrenje do kraja godine. I također, kada je riječ o kamatama, očekujemo da ćemo uskoro predati naš prijedlog e, komisiji o e, derivatima za e, kamate. Također, kada je riječ o trgovinskim repozitorijima, radimo na središnjem kliringu i također na području gdje je odluka o ekvivalentnosti, to je važna odluka koju treba donijeti. Dakle, mi smo dali naše e, preporuke komisiji prošle godine o čitavom nizu zemalja što se tiče ekvivalentnosti, da, prošle godine, u rujnu prošle godine. To je objavljeno javno dostupno, to se nalazi na našoj web stranici naše preporuke komisije, komisiji o ekvivalentnosti, ali komisija u pregovorima sa cftc mora donijeti konačnu odluku. Kada je riječ o prikupljanju podataka, nastojimo na što pametniji način e, koristiti postojeće podatke, ali ne smijemo zbog mm, potrebe za ostvarivanjem e, stabilnosti moramo imati više informacija o tržištu vrijednostnica, trebamo imati informacije o sekuritizaciji u Europi u nadolazećim godinama, trebamo imati informacije u stvarnom vremenu o e, rejtinzima svih e, rejting agencija u Europi, trebamo imati informacije o transparentnosti financijskih instrumenata i čak i ako uzmemo u obzir takav pametan pristup, obim podataka i sustav prikupljanja podataka je doista ogroman i treba nam više resursa kako bismo došli do toga. I na kraju samo kratko o financiranju. Mislim da trebamo iznaći što prije rješenje zato jer imamo obveze koje moramo izvršiti. Dakle, to jest dugoročno pitanje, ali isto tako i kratkoročno. jako se promijeni sustav financiranja između nacionalnih zakonodavaca i europskog proračuna je najbrže rješenje i koliko mi se čini to neće zahtijevati izmjene i dopune zakona. Kada je riječ o shadow bankingu, moramo zapravo pripaziti što nazivamo tim pojmom. Bankovni sektor je e, na jednoj teškoj e, situaciji sada imamo e, razvoj e, nebankovnog financiranja i to su neki regulirani investicijski fondovi koji ulažu u korporativne obveznice. I ta, imamo takva tržišta i nadamo se da će se ona razviti također i za mala i srednja poduzeća. I također postoji jedan manji dio nebankovnog sektora koji bih ja nazvao shadow bankingom, i o tome trebamo imati više informacija i trebamo ga urediti kako e, bi e, oni ravnopravno, odnosno imali pravednu konkurenciju sa bankovnom sektorom, e, sa bankovnim sektorom. Elena Lama Suror Berluh se javila za riječ u posljednjem krugu pitanja, ali molit ću sve da se drže zadanog vremena od dvije minute, no prvi ima riječ Markus Ferber. Zahvaljujem. Dakle, evo, e, dolazim izravno na svoje pitanje gospodine Bernardina. E, dakle, primio sam sada na znanje i saznao da e, dakle, Belgijanci reguliraju MIFID za osiguranje, a vi ste upravo rekli da nacionalne zemlje članice trebaju prilagoditi propise svojim E, propisima, ali oni idu u suprotnom smjeru. Mislim, IFID je vrlo jasan u tom smislu, radi se o financijskim proizvodima, a ind 2 o, o osiguranjima, a tu se događa nešto sasvim drugačije. A ono što me sasvim zbunilo kod svih troje, znači ako se sada tu e, e, ono što treba primijeniti E, a to je da e, se financiranje provodi u 100% e, iznosu, onda prema gore nemam nikakvih granica i onda ove tri agencije zapravo trebaju ograničiti svoje zadaće zato što E, se naravno treba financirati sve to što se od nekuda što se provodi. Znači od kuće se to sve financirati i vidite li vi mogućnosti takve ograničenja e, financiranja i zadaća. To se radi i u Njemačkoj naravno kad se radi o javno financiranim institucijama. Znači evo recimo koje ste vi samo ograničenja si nametnuli kako to bismo i mi mogli malo manje gledati koliko vi tamo trošite. Hvala. Hvala vam. Dobar dan, imam dva pitanja. Prvo je za gospodina Bernardina. Sve više e, čujemo o posljedicama nadzora, čija je namjera postići 0% kamata. Zanima me koje su to neželjene e, posljedice one utječu na stabilnost i solventnost osiguravateljskih kompanija i mirovinskih fondova, pa bih htio da mi to prokomentirate. I drugo pitanje za gospodina Majora. Jučer je ovdje bio gospodin Dragi i kao izjavama iz srpnja podsjetio nas je da 80% ukupno financiranja u Europi ide putem banaka. tada je tražio veću ulogu financijskih tržišta, odnosno tržišta općenito u financiranju gospodarstva. Da li se slažete sa tim stavima što možemo učiniti kada je riječ o ovih pravilima za tržišta, kako to urediti na siguran način? Hvala vam. Eva Kajli. Hvala um, vam. Prvo pitanje je za ESMU kada je riječ o lošim zajmovima, velik broj zajmova je namenjen postojećim klijentima, institucijama. Vidimo da mnogi ne mogu isvratiti pozajmice u dogovorenom roku, to troši velik broj resursa, naročito na jugu, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj, Portugalu. Imate li neke mehanizme koji bi obeshrabrili e, banke u davanju takvih kredita. Mislim da bi to pomogli da se gospodarstvo brže oporavi. I drugo pitanje na grčkom. Dosad smo pokušavali stvoriti i pozitivnu, zdravu investicijsku klimu. Često se spominju mali investitori koji ne bi smjeli biti diskriminirani u odnosu na velike investicijske kuće. Međutim, još uvijek nemamo jedinstveno financijsko tržište. Na njemu vidimo djelovanje različitih uvjeta. Pa me zanima budući da deset zemalja je izjavilo da to primjenjuje, kako možemo ocijeniti primjenu ovih pravila, pogotovo za one koji barataju velikim iznosima investicija, investitor tada riskira da ništa ne zaradi dok posrednik zarađuje izvanredne sume. I to na uštrb malih i srednjih poduzeća. Htjela bih čuti nešto više o tome što se radi, radi pune primjene. Na primjer, u Njemačkoj porezi poput poreza na financijske transakcije doveli bi do zarade od najmanje 10 milijardi eura. Idući e, govornik. Htio bih prvo pozdraviti goste. Kako vam možemo pomoći da dođete do financijskih sredstava koji su vam potrebni? U prijašnjem sazivu odbor e, za proračune je učinio sve što je mogao da poveća iznose koje su vam bili namijenili ministri financija. Oni su tada govorili da nam je potreban nadzorni mehanizam, međutim, eto, nisu, nećemo im dati nikakve resurse. Čak i u vijeću za proračunu se spominjalo smanjenje sredstava koje ćete dobiti. Sve zakonodavni okviri koje smo donijeli i sve što smo radili neće dostupiti na snagu pa ni deset godina nakon 2008. kada su doneseni a neke zakonodavne odredbe neće skupiti, stupiti na snagu idućih 20 godina. Možete li nam reći koji je vaš plan da se to sve uskladi s obzirom na program kojim raspolažete, a mi, mi raspravljamo o novom novoj politici skupljanja vlastitih sredstava i kako pronaći nove. Dakle, raspravljamo o potrebama, a sredstva su ograničena. Tu su potom i mogući prinosi od e, poreza na financijske transakcije. Može se pronaći rješenja, naravno, ukoliko se želi. Hvala vam. Zadnji govornik, gospodin Luke. E, vielen Dank, Herr e, predsjedniče, zahvaljujem. za pitanje za gospodina Eneriju. Ja bih htio nešto čuti o učincima propisa koje izdaju vaše institucije na male banke i e, institute kao Raiffeisen kase i male štedionice. Znači, e, ponekad e, to može voditi do toga da se recimo dugoročni krediti za malo i srednje poduzetništvo neće biti postupno, zato što će kreditna institucija imati samo kratkoročna ulaganja, posebice u ovo vrijeme niskih kamata, to je veliki problem ako se traži velika konkurencija i onda u, kratkoročno, onda u dugoročnom području imamo puno manje kredita. A drugo pitanje je zaštita potrošača. Zaštita potrošača je svakako nešto smisleno, ali prema mojim informacijama E, trenutno se provodi pretjerano. Naime, imam ovdje dopis e, jednog e, predsjednika banka koji govori da su da su puni dopisa klijenata kojim se obraćaju klijenti s raznim savjetima koje se potražuju od njih da im daju savjetima i napucima o sadržajima njihovih ulaganja i da zapravo više e, su e, zastrašeni više e, od toga da ulažu u vrijednosne papire u ovim malim i srednjim poduzećima, u malim, malim investicijskim i bankovnim institucijama. Hvala vam, gospodin Enrija. Die geben doch die Standards vor. Die nationalen Behörden setzen das um. Okay, thank you. Uh, well, I'll uh, try to... Hvala vam. Kada je reč o pozemici starim klijentima, slažem se s tim pitanjem. Imamo situaciju s bankama ko ostaju tim problemima tijekom ove krize. I ovdje se već Ponavljam, ukoliko banke ne očiste svoje bilance, to znači da s druge strane imamo tvrtke koje ostaju zadužene. To smo vidjeli tijekom ove krize. Um, obim Vidjeli smo kakva je situacija sa strukturom duga u ovoj krizi, ona je uglavnom u privatnom sektoru. Banke međutim pokušavaju doći do, do svojih sredstava, mi tu ne rješavaju situaciju u svojim bilancama. Trebali bismo pročistiti te bilance, zato to su potrebne neke nove inicijative, zato smo dali procjene i radimo procjene kvalitete imovine, idemo u tom pravcu. Imamo i tvrtke koje su preuzele e, lošu, imovinu ovih banaka. Kada je riječ o financijskim e, resursima, zahvaljujem vam na potpori. Europski parlament i naročito ovaj odbor uvijek podržavao naše zahtjeve i za nas je to pitanje opstanka za sva tri ova naša tijela i htjeli bismo dovršiti zadaće koje su nam dane, međutim mislim da smo e, iscrpili sva moguća kreativna rješenja s naše strane. Puno se oslanjamo na takozvane projektne timove, dakle osoblja koje se nalaze u nacionalnim tijelima, tamo su plaćena, a pola radnog vremena rade za nas. To se odnosi na SSM i na bankovnu uniju i sve nam je manje sredstava dostupno. Dakle, moramo naći način kako ići naprijed. To dakle utječe na naš rad, ali ja sam vam rekao, mi ćemo vam dati listu naših prioriteta i signalizirat ćemo vam u nekim područjima da bez resursa nećemo moći ispuniti svoje zadaće, a vi ćete tada morati provjeriti može li se nešto učiniti jer mi mm, polagano e, crpimo sve što nam je na raspolaganju. Potom je tu pitanje malih e, banaka. Uvijek smo se zalagali za proporcionalni pristup, dakle obaveze izvješćivanja. Imamo sva jednaka pravila za sve banke unutar jedinstvenog tržišta. To omogućava malim bankarskim e, tijelima da također sudjeluju u, ovom, e, u ovoj obavezi, ali uz poštovanje manjeg broja uvjeta. Dakle, tu su i potom propisi koji se tiču potrebne likvidnosti, to se tiče i na štedne na štedionice. Vidjeli smo rezultate procjene e, studija utjecaja, uzeli smo čitav e, broj e, štedionica i zadruga i tu smo izradili ovaj pravilnik kako uzeti u obzir izvješćavanje, odnosno obavezu izvješćavanja malih i većih kuća. Pokušavamo razviti također i ključni e, financijski dokument koji bi trebao biti jednostavan, lako razumljiv za sve, sadržavati ključne informacije, ne sadržavati detaljne, iscrpne, iscrpne izvješća koje nisu od koristi za e, klijente, odnosno korisnike te financijske institute. Dakle, pokušavamo to u smislu odraditi e, svoj dio. Hvala vam, gospodin Bernardino. Hvala vam. Bilo pitanje Mifida i e, osiguranja. Kao što znate, sad radimo na IMD-u i želimo se osigurati e, da pokrijemo i instrumente investicija vezanih uz osiguranje. Znamo da u nekim zemljama su nešto napredniji, da već primjenjuju nešto iz Mifida, Međutim, situacija je različita, ovo ovdje traži e, evropski pristup, odnosno traži ujednačeniji pristup. Imamo velik broj e, stvari koje nisu konsistentne. Mislim da MIFID ima neke dobre stvari i trebamo pogledati kako te dobre stvari implementirati u neke instrumente osiguranja. Mislim da je to moguće. Definitivno je moguće i na tome trenutno radimo to su tu neželjene posljedice niskih kamatnih stopa. No, to vidimo već nekoliko godina, puno se zalažemo, za raspravu o tom fenomenu. Važno je nadzirati monetarnu politiku kako bismo vidjeli koja je, koji je utjecaj na financijski sustav. Sad potkada kamate idu dole, to je izazov za solventnost mirovinskih fondova i osiguravateljskih kuća. I ono što, što radimo zapravo po tom pitanju? Smanjujemo rizik, imamo ga evo, na radaru, znamo da je tamo. To je jedan od najvećih rizika koji uvijek e, spominjemo. U solventnosti dva dana je jedna realistična procjena, tu su dugoročne obaveze. Moramo vidjeti imamo li propise koji se nose s tim vrstama instrumenta, a tu i pojedine zemlje članice mogu same djelovati, a tu su i stres testovi. Jedan od najvećih stresova koje testiramo je upravo onaj koji se tiče osiguranja u Europi. Međutim, ja vodimo računa i o mogućem scenariju u kojem dođe do naglog porasta kamatnih stopa i vidjeti, želimo vidjeti koje su slabe točke u našem sustavu. I na koncu, kratko, slažem se sa ovim što je rekao gospodin Lamasor, važna je, važna je vjerodostojnost našeg, naših zakona, naših institucija Nekada iskreno ne znam jesmo li sigurni u nečemu što želimo postići. Kada pogledam proračun za i u za 2015. u sve ovo što sada radimo, što moramo primijeniti, vidimo smanjenje od 10%. Jeste li, jesmo li ozbiljni? Je to zbilja tako? Da, potrebno je, potrebna je hrabrost. Možemo izraditi plan, pokrenuti europska sredstva po tom pitanju. Naravno da će biti tu i kontrola izvršenja proračuna. Tu ste vi, tu je vijeće koje će pregledati naš proračun, koje će ga prilagoditi po mogućnosti. Thank you, Very briefly, and I think we have talked. Hvala vam. Izvolite. Mislim da smo već puno govorili, ali budžetiranje sad postoji visok rizik za neravnoteže. Imamo puno e, pravila koje smo izgradili, osmislili propisa, tek smo na početku. Ukoliko nema e, ravnoteže, onda možete dovesti pitanje vjerodostojnost pravila i onoga što želimo postići i želimo da se one primjenjuju na terenu. Još jedna stvar koju želim istaknuti je da su naši proračuni već uvijek prošli vrlo iscrne rasprave i u našim tijelima. Međutim, vidimo ovdje značajno smanjenje proračuna za europska nadzorna tijela. O nekim tijelima 30% proračuna ide izravno europskim nadzornim tijelima, a ono što smo predložili komisiji. Dakle, već je prošlo vrlo težak e, postupak zato što ovdje govorimo i o financiranju nacionalnih regulatornih tijela. Potom pitanje vezano uz tržište kapitala. gdje se spomenuli predsjednika Dragija. Bilo bi zdravije pokrenuti se ka raznovrsnijem financiranju, mm, da ono nije dominirano od strane banaka. možemo potražiti druge izvore financiranja, ali sektor nebankarstva ima više kapitala, a banke se zadužuju. I u tom smislu bi to bio dobar potez, dakle razvijati nebankovnu stranu naših financijskih tržišta. Potom je tu čitav niz pitanja kao što je više standardizacije, manje administracije. Imamo potom i preklapanja kada je riječ o donošenju politika i pravila, ali također bi se založio za uredbe, a ne direktive. Imamo popise brzovnih tržišta, tržišta kapitala, crowdfunding bi mogao biti jedno od rješenja. Dakle, vidimo da i ne bankarski sektor nudi različite metode financiranja. razvoj tržišta također treba ulagati u zaštitu investiranja. Ljudi investiraju ukoliko imaju na raspolaganju neke instrumente osiguranja kojim jamče da su sigurni. Tu još imamo prostora za napredak. MIFID tu neće povećati zaštitu investitora. Ovo je tipično je te štede putem štednih depozita, to je sada zaštićeno, ali trebali bismo ići više ka sistemu kojem štedimo kroz kapital, međutim to zahtjeva, to zahtjeva bolju zaštitu investitora. Zahvaljujem. Zahvaljujem svima na ovom e, razgovoru koji je bio doista zanimljiv. E, parlament smatra dakle da ste vi doista relevantna tijela i mi smo e, ponosni na svoj doprinos u vašem stvaranju i eto također mislimo da je ovaj dijalog doista e, vrlo važan ne samo o pitanju e, proračunskih pitanja nego i o pitanjima vaše uloge i budućih razvoja i legislativnoj dimenziji, e, nadzorima izazovima i tako dalje. Dakle, e, bavili smo se nizom zanimljivih pitanja i mi ćemo se kao odbor vratiti na to i nadamo se imati mogućnost nastaviti uskoro naš dijalog. Zato vam zahvaljujem. Hvala vam. Hey colleagues, I think we can start our... Mislim da možemo započeti s našim sastankom. Nastavljamo raspravu. Zamolio sam gospodina Santosa da sjedne ovdje s nama jer mislim da će tako biti spretnije. To details and uh, not be too formal. Ne moramo biti previše formalni, jer nije nužno da budemo, ako ovo jest formalan sastanak. Dobili smo novu dokumentaciju i imao sam tek dovoljno vremena da bacim pogled na to, ali koliko vidim unesene su neke izmjene u odnosu na prethodnu verziju, evo da vidim jesam li dobro razumio koje su to izmjene, vi ćete onda to bolje pojasniti, a kolege će onda iznijeti svoje mišljenje. Koliko vidim, IPS je uključen u u odbitak eh, baze EBRD-a I zatim imamo mehanizam e, za netiranje derivata na temelju CRR-a i također imamo izmjene četvrtog stupa s mogućim e, povećanjem. Ovdje to vidim u fusnoti povećanje za do 9%. No, to uz pojašnjenje da će se taj koeficijent primijeniti jedino ako je su transakcije sa derivatima jednake nuli. Dakle, to je ono što sam primijetio I na 19. stranici ovog dokumenta mi nešto nije jasno, a to je isključenje odgovornosti intra EPS i to ne bi trebalo omogućiti instituciji da ima koristi od pojednostavljenog sustava. Mislim da to ne znači da stavljamo neke banke iznad e, ovog e, praga od 3%. Mislim da bi to trebalo možda malo bolje formulirati i pojasniti ili najmanju ruku to je moj dojam nakon e, vrlo kratkog pregleda dokumenta. No, neću duljiti i molit ću vas da nam objasnite promjene i izmjene koje ste predložili, a onda ćemo predati riječ izvjestiteljima i drugim kolegama za njihove komentare. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Moram reći da ste istaknuli sve izmjene koje smo unijeli u ovom kratkom e, vremenu, dakle sve što ste rekli je točno. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, mi ćemo e, razgovarati o analizi osjetljivosti koja je dosta opsežan dokument. Dakle, glavni nalazi su sljedeći koje ću sada sažeti. Dakle, analiza osjetljivosti koju su zatražili vaše izvjestitelji kada smo se sastali u srpnju vam je stavljena na raspolaganje. Naravno, mi ćemo, ako bude izmjena prijedloga, ažurirati ovu analizu i to sada ne doražava ove posljednje izmjene o kojima sada razgovaramo, ali mislim da je svakako to e, koristan alat e, da biste imali u vidu i širu sliku. Analiza osjetljivosti je provedena na temelju najnovije baze podataka koju smo prikupljali do kraja kolovoza i to je uključivalo i procjenu učinka uvođenja dodatnih pokazatelja koje treba još e, definirati, trebaju definirati e, nadzorna tijela za rješavanje i također treba uzeti u obzir i prilagodbe riziku. Analiza je pokazala ako se proširi raspon e, prilagodbe riziku a to je bio jedan od zahtjeva koji ste postavili na posljednjem sastanku. Ako se promijeni struktura e, kompozitnih pokazatelja rizika, e, to ne dovodi do iznenadnih e, izmjena u ukupnim doprinosima po veličini ili kvantitativno, na to ću se vratiti. Dakle, rezultati se mogu sažeti kako slijedi. Dakle, osjetljivost na širinu raspona prilagodbi, širenje raspona prilagodbi riziku povećava promjene u doprinosima e, za mala i e, manje i srednje banke. Znate kada smo se sastali početkom mjeseca da sam iznio ove preliminarne rezultate i oni su potvrđeni u ovoj sadašnjoj verziji. Dakle, učinak e, je utvrđen na srednjim bankama jer tu nalazimo najveću različitost poslovnih modela. Tu imamo ljude koji dosta rade sa e, izvedenicama na tržištama i također imamo druge banke koje se više tradicionalno ponašaju i u toj kategoriji oba te grupe e, su, koegzistiraju i zato tu imamo najveći raspon i zbog toga upravo u toj kategoriji e, učinak proširivanja na čimbenika prilagodbe riziku ima najviše e, učinka upravo na tu kategoriju. No, kumulativna distribucija e, po ukupnoj imovini i po veličini grupacije ne e, pokazuje značajne izmjene, kao što sam upravo objasnio. Ako proširimo raspon prilagodbe riziku, ograničenje ukupnog cilja koji je zadan u prvoj razini, taj cilj postiže zato jer Vaza velikih banaka je e, daleko veća ako to usporedimo s drugima i to je ograničilo um, prilagodbu vanjskom riziku što se e, što se može dakle ublažiti ciljanom razinom i to vrlo brzo. Kada je riječ o osjetljivosti na težinu stupova, dakle ako se promijeni težina stupova onda to mijenja evaluaciju u doprinosima različitih banaka, ali to ne proširuje, dakle ta kategorija nije ništa e, šira kada se promijeni težina stupova obveza doprinosa za veće banke se povećava ako se poveća težina trećeg stupa, to je međupovezanost i to je specifično za velike banke, dakle ako se samo to uveća, to znači da za tobom to povlači i za sobom to povlači i druge, druga povećanja i to se upravo odnosi na najveće banke. No, kolumetivna e, distribucija doprinosa se ne mijenja ako se promijeni težina stupa. na kraju, osjetljivost na isključivanje raznih indikatora ili pokazatelja, Pokazatelj važnosti koji se definira kao udio u interbankarskim e, zajmovima je jedini pokazatelj za koji se e, čini da E, se mijenja, iako ne u velikim e, e, postocima i to utječe na distribuciju između različitih grupacija. No jednu smo isključili, najveće banke su smanjile svoje doprinose, a tu uzimaju tu razliku male i srednje banke. To nije nešto što smo predložili, ali to je osjetljivo sustava. Dakle, ako bismo to uklonili, onda bismo vidjeli da se doprinos većih banaka smanjuje. Evo, sada ćemo preći na e, druge teme. Naravno, spreman sam e, objasniti analizu osjetljivosti, no ako budem previše stručan, e, moj će kolega preuzeti riječ. Sada da se vratimo prilagodbi i riziku. Podijelili smo vam dokument u skladu sa člankom 70. I prvo pitanje je odgovornost unutar grupacije. Već sam objasnio već u srpnju i početkom ovog mjeseca zašto tu odgovornost treba isključiti u solo pristupu. Početni prijedlog komisije se temelju na pristupu cijeloj grupaciji, grupnom pristupu, a ako isključimo pojedinačno, onda ne razmatrimo odgovornost i ista odgovornost znači da se plaćaju razne E, naknade i koristi u različitim zemljama članicama, što ne bi bilo pravedno niti opravdano. No, to isključenje je podložno određenom broju uvjeta, naravno. Dakle, to se mora odnositi doista na odnose između grupacije i to također mora biti intra-IPS. Jer u ovom e, prijedlogu prelažemo da se u ovu formulu uključi odgovornost unutar IPS-a. A ovu formulu smo razradili sa, da se tako izrazim, najzainteresiranijim zemljama članicama da bismo provjerili koji je namiravani učinak i ovaj e, dokument razmatra pojedinačne e, članove IPS-a i članove grupacija. Kao što ste ispravno istaknuli, moramo iznijeti jedno upozorenje, a to je da niti jedna banka, bilo u grupaciji, na individualnoj razini ili u ips u može umjetno postati mala ako je e, uzeta u obzir sa sustavom e, paušalne sume, nego e, jednako postupamo sa grupacijama i sa EPS-ovima. I vjerujemo da e, banka koja nije mala, jednostavno nije mala i ne može je se umjetno ubaciti u kategoriju malih banaka kako bi imala koristi od paušalne sume i kako bi se smanjila verde baza. Kada je riječ o postupanju s derivatima i zadenicama, već sam posljednji puta objasnio zašto imamo problema sa knjigovodstvenom obradom koja otvara vrata primjeni različitih osnova za ise banke ovisno o zemlji koju razmatramo. Zašto? sada ne razmatramo e, razinu grupacije, nego e, vjerojatno e, će grupacije preuzeti IFRS i mi sada razmatramo pojedinačne banke. Brojne banke koje plaćaju doprinose su podložne lokalnim gapovima. i e, tu je e, postupanje sa izvedenicama dosta drugačije. U nekim gapovima e, izvedenice se izdvajaju iz bilance, a u drugim slučajevima moraju se prikazati u bilanci u potpunosti, a u trećim slučajevima pak imamo mješavinu jednog i drugog pristupa. Sam komisije jest da nema smisla do hranje granica ponderirati faktor rizika E, jer to izmeće svakom nadzoru i to e, ovisi i o lokalnim e, knjigovodstvenim standardima. Kada je riječ o funkcioniranju jedinstvenog tržišta, naravno da je potrebno usklađivanje knjigovodstvenih standarda. prosječna e, stopa zaduživanja, s druge strane, e, što se time postiže takvim e, pokazateljima? Dakle, da, li je to netiranje derivata gdje imate dve izvedenice koje su u suprotnim smjerovima, odnosno drugim riječima, to je osnova za direkcijske izvedenice i također za izloženost izvedenica i to je pokazatelj obima špekulacija, da budem iskren, zato jer izvedenice koje se koriste u određene svrhe su dvosmjerne i e, Zbog toga razloga smo u, u našem dokumentu to tako izrazili i mislim da se to uklapa sa svrhom doprinosa, zato jer ne želimo poticati banke da koriste derivate, ali naročito ne želimo ih poticati da imaju također u velikoj mjeri e, izlaganje direkcijskim derivatima i zbog toga stopa zaduživanja za derivate će biti jako bliska IFRS-u. Ako, u suprotnom slučaju, ako imaju dvosmjerne derivate u najvećoj mjeri, onda će se odmaknuti od IFRS-a. Dakle, to je dosljednije i također bonitetno preporučljivije i to je u skladu sa odlukom koji je kolegi zakonodavaca donio u razini 1 u MRL-u kako bi se uzelo u obzir neto derivati. Evo, e, samo sam e, htio iscrpno sve objasniti, zato jer je to ključno upravo za parlament. Dakle, mislimo da je to ispravan način mjerenja. Međutim, gospodin Barnier je bio dosta jasan jučer i moje upute su također vrlo jasne, on smatra da velike banke trebaju razmjerno više plaćati nego njihove e, imovinu u doprinose, a manje banke trebaju e, plaćati manje. Ako idemo iznad onoga što imamo sada za velike banke, faktor prilagodbe će biti srednje velike banke, no, kao što sam rekao u analizi osjetljivosti, srednje velike banke su zapravo one gdje ima dosta razlika između banaka i zbog toga postoji veći e, rizik nego što je raspodijeljen po cijelom sustavu. Dakle, ima određena granica do koje možemo povisiti doprinose za velike banke, zato jer bismo onda onemogućili srednje velikim bankama da idu da se vrate fondu. To je premalo za e, velike banke i ako pogledamo one banke koje su imale sedam, e, e, koje su imale probleme u posljednjih sedam godina, onda ćemo vidjeti da to ima negativan utjecaj. Zato u svrhu današnje rasprave predlažemo da izlaganje ograničimo na 75% IFRS-a ili mjerenja lokalnih knjigovodstvenih standarda. Na taj način se neće izmaknuti osnova VRD-a izvan velikih banaka, što bi onda trebalo kompenzirati na druge načine. I na kraju, čimbenici rizika. Gospodine predsjedavajući, ispravno ste to istaknuli da ovdje predlažemo Imamo e, dva poslušaja fiksno za e, državnu potporu, to sada isključujemo iz rasprave predlažemo da e, bude x 9% u ovim slučajevima za izlaganje e, derivatima i složenosti i IPS-ovima na drugoj strani sa opet važnim upozorenjem, a to je da ako banka ima pozitivnu brojku na strani izloženosti derivatima odnosno ako upravni odbor smatra da je to relativan e, rizik zbog izlaganja derivatima, onda neće e, imati koristi od IPS jamstva u smislu smanjenja udjela rizika. To smo predložili zato jer e, treba upamtiti da se to ne primjenjuje na manje banke koje su u IPS-u, zato jer te manje banke su u sustavu paušalne svote. Dakle, mi ovdje govorimo o jednoj velikoj banci koja je član IPS-a, dakle koja je uvjetovano rečeno pod jamstvom manjih banaka i ako se utvrdi da je ta velika banka preuzela neki rizik sa derivatima, onda doista sumnjamo da će manje banke koje su članice ips e a e, moći dati odgovarajuća jamstva i zato ne želimo poticati takvo ponašanje i stoga e, predlažemo ovo rješenje. Hvala vam. Zahvaljujem. riječ. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Razumijem dakle ovu prilagodbu rizika da ste išli u smjeru e, mišljenja parlamenta. E, što se pak tiče proporcionalnosti, e, želim e, nas se podsjetiti da je proporcionalnost proporcionalnost Znači ne možete reći da će neki plaćati više, a drugi manje samo zato što mislite da je to tako ili vam se to sviđa vam se ne sviđa. Nego moramo reći da i svaka banka ima male e, ulagače i tako dalje. Dobro, kad smo rekli dakle proporcionalnost mora postati. Što se pak tiče izvedenica, to je jedna od kompleksnih e, stvari Naime, moramo se držati onih linija koje smo odlučili. A, koliko ja razumijem, nije ovo pitanje netiranja u potpunosti jasno. Znači, mislim da je dobra poanta da e, su da e, ove izvedenice daju pogled, dobar pogled u kompleksnost poslovanja i izloženost riziku a ponekad e, je tu da izbjegne e, poduzimanje rizika. Pa bih e, ja htio ali dobro, to možda nije naravno slabost u ovom dokumentu komisije ili prezentacije, ali da bi nam pomogli i prosvjetili nas. Možda bi bilo dobro da nam dadete možda bolju kliničku analizu o svim tim elementima. Moramo svi dobro razumjeti što radimo, znači da samo ne donosimo odluke o tome, ovako više diskrecijske o tome šta mislimo ili ne, je li nam se sviđaju izvedenice ili ne. Znači moramo to možda jasnije sagledati. A što se tiče prilagodbe rizika, i evo to je, s time ću zaključiti Eh, pa nekad kažemo da su veliki rizični, nekad su srednje rizični, nekad su mali rizični, a ja mislim kada imate sustavnu, sistemsku krizu, ako se nešto dogodi velikim bankama, dogodit će se i malama. O nekim krizama vidjeli smo da su <laughs> dominirale male banke u nekim zemljama. Male zemlje koje su imale problema u financijskim sektorima imali su najveće probleme s malim bankama, a posebice ako su međusobno povezane i zajedno imaju jednu zaštitnu mrežu, onda se moramo tome prilagoditi. A to ne znači da ako one se nešto dogodi svima njima da one nisu problematične za vanjski svijet. Mislim to u EBD smo jako jasni. Znači zapravo e, sve banke moraju imati svoje unutarnje sigurnosne sustave, međutim Vanjska je činjenica i, okoli, i okolnosti su one, ono što također treba uzeti u obzir. Znači da je, kako bi se držali dakle, teksta sporazuma, a, morali bismo se tu držati. Ja imam osjećaj iz ove prezentacije da se malo udaljavamo od onoga što smo odlučili, a mi se trebamo držati teksta, jer bi onda to stvari puno olakšalo. Dakle, evo, samo na posljedku sam htio reći da bi bilo doista dobro kad bi nam komisija mogla pomoći sa jasnijom, recimo kliničkom analizom kako da sagledamo izvedenice sa različitih gledišta i kako da to uskladimo. Eliza Ferreira. E, hvala. U ovom trenutku ja bih isto e, više radije postavila pitanja da provjerim sam li dobro shvatila današnji novi prijedlog, a nismo imali dovoljno vremena da to pitanje dobro poraspravimo. Pa bih ja htjela evo bolje razumjeti. Dobro, razumijem prijedlog o tretmanu pasive unutar skupine. Mislim da je to zanimljivo i da to treba doista pogledati ali kad pogledam drugu i treću stranicu i ovdje vidim prenošenje istih kriterija za bavljanje pasivom unutar IPS-a. Govorim eh, za ovo po točkama B i C. Sad me zapravo zabrinjava to što to ne razumijem. Dobro razumijem e, što, što je sa pasivom unutar e, skupina, ali za to imate konkretne vrijednosti. Ali za IPS-ove, što se ovdje tu broji? Jesu li to zapravo međusobna potpora ili su to e, je to pasiva ili kako se to izračunava? I ako usporedimo ono što je pod A pa onda pod B i C za grupacije imate određene specifikacije koje kažu intergrupne odgovornosti su uspostavljanje unutar Europske unije. E, međutim, kada dolazimo unutar ekvivalenta unutar IPS-a, onda ne znam kako to možemo evaluirati. I ako tu sad nema drugih zahtjeva osim ako je to jedni kriterij, jedni zahtjev. Dakle, to je prvo pitanje, nisam shvatila kako će to funkcionirati u praksi. A sada vidim eh, dakle da je ovo ublažavajući faktor, e, ovaj popust je sad e, smanjen sa 4 na x 9%. Dakle, ne razumijem koji je točno razlog za to. Postoji tu neko određeni obrazloženje zašto 9%, zašto se udaljavamo od one prethodne vrijednosti. Zatim e, postupanje s izvedencama, derivatima Dakle, ne znam o čemu točno ovdje govorimo. Govorite, govorili ste o netiranju i to i razumijem ja ove sve kompleksnosti izračuna. Međutim, rekli ste da ni jedna velika banka zbog izvedenica ne može odjedno postati mala banka. Proste. Aha, samo unutar skupina, aha, dobro. E, ali, ali, e, ako upravljate svojim poslovanjem na takav način da, e, da banka balansira izvedenice u trenutku kada radite izračun, onda neka velika banka koja se vrlo u velikoj mjeri temelji na derivatima može postati mala banka jer e, ovo netiranje to takvom čini. Znači imamo E, imamo e, izvedenice koje se uključuju u postupak netiranja, znači uvijek netiranje, pa onda zbrajanje. Jer e, mislim da se dvije banke mogu smatrati jednakima, jednakima ako ona koja se bavi derivatima, ako u pravom trenutku, a i pitanje koji je to trenutak, uspjeva izbalansirati E, svoj e, svoju e, poziciju u odnosu na izvedenice i poseb, na, na kraju IPS-ovi. Ne razumijem, ali ne znam ima li komisija neku izračun za to, jer ako sam dobro shvatila, IPS-ovi su uglavnom male banke, mislim. I većina pitanja o kojima ovdje govorimo, ne znam zašto se sada toliko upličemo u to jer je to već obuhvaćeno e, odlukom da se one na neki način izdvoje, izoliraju. Zašto onda sada ulazimo u tolike rasprave o ovim drugim elementima u IPS-ovima jer one su obuhvaćene e, e malom veličinom većine tih takvih banaka. Znači eto, samo pitanja. Evo ja ću vrlo kratko jer e, je gospodin Hekmer već rekao svašta, a što sam ja već reći. Jer, e, ali dobro, zahvaljujem. Dakle, što, što je komisija malim koracima krenula u smjeru naših prijedloga. E, mislim, možda veći koraci bi nas brže doveli do kraja, ali dobro. Znači ovdje ponovno imamo pitanje derivativa i e, želim uputiti na to da se ovdje ne želim da se upuče na CR, e, jer naše razumijevanje je bilo da se ovdje međunarodni bankovni e, računovodstveni standardi e, koriste, a sad se govori o nekim nacionalnim standardima e. i sada tu imamo ponderiranje rizika ovako kako je tu prezentirano, jer ova mogućnost netiranja e, koja je predviđena u CRR-u je predviđa dovoljno mehanizama ili možda krivih razvoja jer e, određeni banke žele izaći iz određenih derivata jer se one računa na ovaj ili onaj način. Sada banke sa manje izvedenica odjednom žele više izvedenica kako bi ostale ovdje ili ondje. Dakle, dogodit će se ovo prebacivanje rizika, a taj sektor, to neće e, učiniti sektor sigurnim. I zbog toga, a još ako se na temelju toga plaćaju pristebe, pa me zanima može li se taj mehanizam možda drugačije postaviti, jer se na odnosu ništa ne mijenja ako se primijene drugačiji računovodstveni standardi. Kao što je rekao i mm, e, povjerenik Barnier jučer. E, znači, e, ako idemo u tom cilju, onda smo na pravom putu. I e, što se sad ovih tiče promotional banks, promotne banke su sada izuzete kako bi se ti krediti samo jednom obračunali kod izdavanja od domaće banke. Mislim da je to pravi pravi put u pravom smjeru. I eto, možda se u drugim pozicijama možemo krenuti u zajedničkom smjeru dalje. To bi me veselo. Evo, hvala toliko. Petar Simon. Zahvaljujem na ovom novom dokumentu i na tome što ste nam, u što ste ovaj uključili niz stvari u raspravu koje će nam omogućiti Dakle, evo da krenemo dalje u ovom dokumentu kao i e, sustavi zaštite i to ne samo za male institute kao na primjer e, od 480 e, štedionica koje su uključene u takve sustave, otprilike 70 potpadaju pod uredbu, a manji drugi ne potpadaju pod e, ove paušalizirane male iznose. Dakle, unutar, e, postoje i unutar institucionalne sustavi zaštite i mehanizmi zaštite, a mnoge, e, mnoge institucije se kreću upravo u ovom području paušalnih svota. Dakle, dva pitanja za razumijevanje E, bez to ništa ne govori o tome što ja mislim o vašoj prezentaciji sviđalo mi se ili ne, ali evo samo 5, 5b gdje je pretpostavka za e, član u ovakvom sustavu za zaštitu pretpostavke dakle koje su tu uključene. Sad se pitam kada je neka institucija prednata, e, prepoznata i priznata prema 137 e, E, onda već ispunjava sve. Pa zašto onda na ovom mjestu sada imamo ovaj dvostruku provjeru i to unazad upravo u ovom trenutku kada to treba dokazati ista institucija, nadzorna institucija, ne razumijem e, taj sustav postupanja, sustav ne razumijem. A druga stvar je pitanje razumijevanja. Dakle, pitanje razumijevanja. Razumijem ja vašu argumentaciju. Znači, niko ne, se ne bi smio umjetno smanjiti niti obračunavanjem ili neobračunavanjem e, obveza unutar skupine, niti ništa. Nitko ne bi smio pasti ispod granice i postati manje nego što i pasti ispod ove granice na koje se odnose propisi. Međutim, e, ono što ne razumijem je stranica 14 E, dakle ova zadnja točka crtica gdje se kaže obračunavanjem unutar skupine malih instituta to također se ne dopušta znači one institucije kod kojih bi uz isključenje određenih pasiva E, i tako dalje, to ne smije isključiti ove institucije iz i tako dalje. Sad ne razumijem e, je li se radi o onima koji plaćaju 1000 eura ili 50.000 eura. E, znači ovdje se ne može napraviti obračun i preboj pasiva. A sljedeća stvar, e, htjeli ste stvoriti jednake uvjete za sve i e, jednake sustrave obračunavanja izvedenica. E, prema mojem razumijevanju, velike banke imaju 90% svojih izvedenica u svojim knjigama i one su uvijek uvedene u bilance. Znači, Znači ako imamo različite standarde izračunavanja, e, možda ćemo vrlo doći do vrlo malo različitih e, rezultata. Ako se pak e, prebacimo na ovaj drugi sustav obračunavanja, mogli bismo doći do razlika od 30% kod velikih institucija koje se bave izvedenicama. Znači oni bi mogli se sad smanjiti za 30%. Znači, nije li ovo netiranje koje vi predlažete nešto s čime ćete uvesti još veću neravnotežu od one koju pokušavate ispraviti? A sada ponovno pitanje koje se odnosi na konzekvence. Ja želi li se onda ovdje da se dogodi prebacivanje u srednju skupinu institucija koje želite da su glavni aktanti? jer zapravo ako se velike banke mogu prikazati manjima i onda platiti manje, e, onda zapravo svi će zapiti tu negdje na sredini. Je li to željena posljedica? Evo toliko o mojim pitanjima. Zahvaljujem. E, gospodin Lamasur, pa Pervonš, Pereš. Zahvaljujem. Nažalost nisam uspio detaljno analizirati ove tekstove, e, ovaj tekst, ali evo želim samo možda prokomentirati. Dakle, vraćam se na ono što je rekao izvjestitelj prije par minuta. Dakle, pitanje proporcionalnosti. Nema razloga da se tu primjenjuje progresivni pristup, e, pa treba reći velike banke treba kazniti. Pa znači članak 66 uredbe kaže metodologija doprinosa ne smije voditi do narušavanja odnosa između struktura e, za bankovne sustave. Naime, sam sustav mora biti neutralan prema bankovnim strukturama i naime a što se tiče e, troškova između zemalja, tu nije, tu nismo mi niti vijeće koje se treba, tu, vijeće se tu treba založiti, ali recimo Francuska koja predstavlja 20% ekonomske težine i bankovne aktive u Europskoj uniji, oni bi recimo ispalo bi da bi njihova banka plaćala 30%, a Njemačka koja ima veći udio i ima više bankovne imovine bi plaćala mnogo manje. To je ono zapanjujući ishod ovoga. Dakle, dobro, ovdje moguće jedno je od dvije stvari. Znači, ili zadržavamo ovaj sustav, ali će onda se francuski sustav, bankovni sustav organizirati na takav način da liči više bankovnom sustavu. i onda metoda financiranja zapravo nije neutralna prema načinu na koji se ona organiziraju ili uzmemo u obzir činjenicu da način na koji se ovo e, dijeli zapravo je nepravedno prekim nekim, nepravedno prema nekim zemljama pa to pokušavamo ispraviti recimo e, Govorili smo recimo o porezu na financijske transakcije i e, onda smo e, rekli da oni koji su sudjelovali u tome će imati posebni režim ili recimo porez na ugljike recimo oni koji sudjeluju ili će Poljska imati, neće sudjelovati, ali će imati posebni sustav. Znači ako imate sustav koji e, daje prednost jednoj zemlji pred drugom ili tako, onda takav sustav ne funkcionira dobro. Znači, sustav koji favoriziraju nekoga nisu dobri. Ali elementi koji su proizašli iz prvog teksta kojeg ste dostavili, možda su međuvremeno ispravili, ali svejedno to je nešto što treba svakako uzeti u obzir. Gospodža Bereš? Predsjedniče, evo, želim vam se obratiti jer se ovdje bavimo jednom važnom stvari – a radi se o nastavku na bankovnu uniju i to smo htjeli i rekli smo to jer je parlament i on i bankovnu odigrao ključnu ulogu i omogućanju bankovne unije. Znam da se tu razmjenjivali dopisi gdje je stalo da e, su to pregovarački timovi Međutim, ako jesu, onda su oni trebali imati mandate za takve dopise u ovom odboru, ali nisu imali. Pa stoga mislim da dopis dotični je jedino aktivnost, odnosno potez određenih pojedinaca koji se zalažu za određeno gledište. Nadalje, da se vratim na samu bankovnu uniju. Mislim e, da bankovna unija ne može funkcionirati ako se e, banke unaprijed kategoriziraju kao rizične ili ne. Jer vi ste zapravo rekli da biste e, da veće banke plaćaju više, manje, manje i onda ćete doći u situaciju gdje možete zapravo e, osloboditi put malim bankama. A ja mislim da to nije u skladu sa stvarnosti jer ste rekli da postoje mnogi rizici koji su povezani sa bankama, srednje velikim bankama, ali to nije ono što se događa 2007. I ovaj koncept koji je e, smišljen unutar G20 e, o pitanju toga što je sistemska banka, mislim da to baš nije tako sigurno. I onda još sad imamo i ovu proporcionalnost o kojoj govori izvjestitelj koju treba uzeti u obzir također na vrlo odlučno. Dakle, evo dvije napomene. Dakle, prvo, ovo pitanje sa IPS-om. Na zakonodavstvu na prvoj razini nisam vidjela da su IPS-ovi isključeni iz principa doprinosa. A čini mi se da je fond za sanaciju zapravo E, namijenjen tome da se e, da, da bude tu za sve one koji su u riziku. A i čini mi se da u ovom cijelom svom pitanju e, od samog početka postoji jedno veliko jedan veliki upitnik koji će biti učinak onog što se predlaže, koji će to biti učinak. A mislim da je jedno od zlatnih pravila ove kuće da napravimo e, studiju učinka, a vjerujem da nismo imali dobru analizu takvog učinka do sada, jer nismo imali vremena, a ako se to napravi, čini mi se da bi to proizvalo elemente ili alate koje bi nam moglo e, pomoći da ono što je utvrđeno na prvoj razini, na osnovnoj razini, znači način doprinosa za fond za spašavanje, E, ne utječe na bankovnu arhitekturu Europsku uniju u svoj svoje različitosti. I onda mislim da ćemo ovdje moći nijansirati analizu i e, možda e, nisam to dobro čula u analizi na početku ko će platiti što, ali to će nam onda moći pomoći da objektificiramo ovu raspravu u jednoj kompleksnoj debati. A ovdje se radi o tome da imamo razne bankovne strukture koje to trebaju odraziti. Hvala vam. Prije nego što dam riječ zadnjem govorniku, odgovorit ću vam na pitanje. Imali smo pismo koje su poslali neki zastupnici, mi kao odbor nemamo ništa s tim, ja sam pismo pročitao. koju je, tko je napisao pismo. Autor pisma kaže ako komisija ne napravi to i to, to onda neće odražavati stajalište pregovaračkog tima. To je zloporaba jezika. Netko može napisati što želi u pismu, ali ja sam odgovoran kao predsjednik za ono što kažem u ime odbora. Ja sam primio na znanje da pismo postoji i to pismo je odgovornost autora. To nije stav odbora. A stav odbora ćemo utvrditi u suradnji sa izvjestiteljima, klubovima, kao inače. Moram biti malo kreativni, jer ipak nije riječ o izvješću, ali budimo jasni. Jedna stvar je pismo, drugo stav odbora. Od, predsjednik odbora nikad nije shvatio to pismo kao službeno stajalište odbora. Naravno tamo su bili neki elementi koji su koji su istaknuli brojni zastupnici u samom odboru. Ono se poziva na neke elemente koje sve znamo o kojima smo raspravljali, ali ove stvari su različite. Izbjegnimo ovu raspravu o pismu. Želim reći da nema koordinatora, nisu, nisu tamo spomenuti. Mislim da bismo tome trebali raspravljati na sastanku koordinatora kako se nositi s ovim. Ali komisija je sada sa naš sugovornika, to pismo su potpisali neki zastupnici i to pismo ne bi trebalo ugrožavati našu pregovaračku poziciju sa vijećem. To sam i rekao. Pismo pripada onima koji su se potpisali, a stav odbora ćemo izraditi sljedeću običajenu proceduru uzvrši u obzir stajališta izvjestitelja i klubova. Gospodin Demazi. ja ću govoriti njemački jer mi je to lakše kod ove teme. Komisija i dalje kaže dakle, da je njezin e, cilj da 5% velikih e, banaka plaća 90% pristabi ili uplata. Ja moram e, priznati da u mojim razgovorima sa predstavnicima Šparkasa i štedionica i velikih banaka se uvijek ponavljalo da oni to ne vide temeljem sadašnje metode koja je odabrana za izračun i dijelim dakle njihovu skepsu. Dobro, ali neću sad o tome, nego imam dva konkretna pitanja. Dakle, u prethodnom tekstu po mojem saznanju u delekilanim aktima govorilo se o stopi zaduživanja, ovaj leverage ratio gdje se kaže da e, zaduženje intergrup, e, unutar grupe E, može ovdje biti isključeno. A vi ste mi rekli da je bilo napredaka u postupanju prema bankama koje e, pripadaju sustavima za osiguranje instituta. Znači, je li to u odnosu i na e, leverage rate stopu zaduživanja? Jer inače, ako može li se taj leverage ratio onda tu izuzeti ili ne, a ako ne, onda molim objašnjenje. Ne znam, jesam li to dobro rekao, jeste li uspjeli shvatiti ili niste, niste, moram ponoviti. Nismo vas u potpunosti razumjeli. Ni ja ni gost, pa ako možete ponoviti. Uh, onda ću govoriti engleski. kada je riječ o stopi zaduženosti. Je li moguće isključiti pasivu intragrupa? Je li vidjeli to i za IPS kada je riječ o stopi zaduženosti? At the end, he will now take the floor for quite all the question. So now the question is clear. Even I think the answer is no, but we... Ja mislim da je odgovor ne, ali vidjet ćemo. Ok, I, you, you, you finish? Yes. Ok. So, uh, no comment on the letter so far. Okay, now I think that uh, we will now can, can listen to our answer. Sada ćemo saslušati odgovore. Ajde da vidimo jesam li shvatio. Pozvali ste se na stranicu 3 na metodu izračuna duga. Spomenuli ste gornju granicu. Ono što stoje u zadnjoj rečenici je negativ. Donji prag. Je li to tako? Yes. Hvala vam. Možemo to reći na dva načina. Ili će se smanjiti baza na manje od 75% ili ćemo imati ograničenje od 25%. Prvo ću se pozabaviti općenitim pitanjem u vezi IPS-a. moramo to bolje regulirati, bez obzira na razlike u zemljama članicama, odnosno na njihove sustave. Zastupnik Hokmark je u pravu kada kaže da IPS u određenim situacijama, naročito u sistemskoj krizi, to je dobro objasnilo osoblje DJ Markta, To je bio gospodin koji je savjetnik e, gospođe Merkel koji je rekao da u vrijeme sistemske krize da je IPS faktor zaraze, širenja problema. Onda su svi u nevoljama. Imamo sistemsku krizu, svi smo u nevolji. I temelj sustav bi se trebao moći nositi sa sistemskim krizama. I zato tu na raspolaganju MRL. Međutim, u tim slučajevima možemo imati ogroman, ogroman iznos novca koji ne možemo iskoristiti koji bi trebao u jednom trenutku biti dostupan i što činiti. Donesena je odluka da se uspostavi fond za takozvane normalne probleme koje imamo, koji nisu sistemski i to moramo imati na umu. Instrumenti kojima se služimo su CR, MRL u EBRD-u koji omogućava apsorpciju dugova. Te instrumente kojima raspravljamo unutar razgovora skupine G20 koji nisu sasvim vezani za raspravu koju imamo danas. E, gospodin Hakmat dobro kaže kada IPS može potrebiti u jednom smjeru ili u drugom, ali ukoliko su sistemski uvjeti takvi, on, on može biti zarazan, odnosno može nam pomoći. U takozvanim normalnim vremenima i PS se može vrednovati na drugačiji način. To nije samo ekspost mehanizam koji donosi određena jamstva, već članovi IPS-a znaju da ukoliko neko od članova nešto pogriši, da će onda oni morati intervenirati, zato djeluju kao sustav eksante uklanjanja rizika. Tu ste u pravu, jer u suprotnom možete izaći iz tog sustava, sustava IPS-a. Dakle, to je sustav samo discipline koje su parlament i komisija uzeli u obzir, te zato mi s njim radimo sada u ovom prijedlogu. I PS-ovi su raznolike. To mogu biti male banke i slažem se sa zastupnicom Ferreira, to nije predmet rasprave. tu imamo drugi tip banaka koji su u tom sustavu. I tu ćete možda naći neke koje sudjeluju na tržištu derivata, koji imaju za to potrebne rizične faktore. I ne želimo poticati taj tip aktivnosti. To je jasna poruka. I zato ta banka e, neće imati koristi od rabata sustava IPS-a. Potom je treći tip banaka, to su veće banke od nekih drugih. I ono što poručujemo da bi se s njima trebalo normalno postupati. I zato imamo ovu gradaciju između 0 i 9, a to ovisi o svakom specifičnom slučaju i time će se baviti sanacijski, sanacijski odbor. Ovo novi sustav će omogućiti nagrađivanje IPS-a, odnosno odnosno ne, ukoliko to bude slučaj. Ne znamo koji će biti obim, razmjer te nagrade, da sad govorimo o tome 0 do 9, to je nešto čemu možemo dalje raspravljati. To je horizontalni pregled IPS-ova. Što se tiče proporcionalnosti, gospodine Hakmar, to obuhvaća sva tijela koja su unutar sustava osiguranja, treba plaćati premije. Također smo se složili da iznimno mali, koji nisu jako sofisticirani, da bi trebali profitirati od činjenice da nisu rizični, plaćati paušal, e, kao ne bi onda s tim u vezi imali dodatne administrativne troškove. Međutim, jasno je da ukoliko odbor ili nacionalno tijelo utvrdi da ova tijela jesu e, rizična, onda bi oni izašli iz ovog sustava jer ne odgovaraju onome što očekujemo da budu manje banke. Treće, derivati. Objasnio sam čemu je problem i zato me gospodin Barnier poslao danas da raspravljam s vama, dakle govori se o granici od 75%. Objasnio sam zašto to ima smisla i objasnio zašto su direkcijski derivati potencijalni rizik. Imamo sankcije za to u četvrtom stupu. Oni su također faktor za međupovezanost, ali to nas sad ne zabrinjava. Mislimo da je to normalno. Odnos zaduženosti se također odnosi na ove instrumente. Moje osobno mišljenje je da to ima smisla. To bi trebalo pratiti napor Evropske središnje banke. U ranoj smo fazi izvođenja simulacija kako bismo vidjeli kamo bi nas to moglo odvesti. Kada budem imao više podataka, onda ću vam objasniti, objasniti do kojih smo saznanja došli. Tu je potom netiranje. Imamo neke početne brojke. A ono visi o tome kako banke koriste derivate. Brojka za pet najvećih banaka i četiri najveće zemlje, kada govorimo o veličini banaka eurozone. Podaci se razlikuju. Za neke banke razlika između IFRS-a i stope zaduženja 1%. To znači da su one izložene derivatima. I tada je dobro da nemaju pristupa dodatnom rabatu. To se nalazi u metodologiji koju smo predložili i isključuje mogućnost spekulacije sa derivatima. Za neke druge banke to može biti 50%. To znači da te banke koriste derivate, te su izloženi rizicima. Odnosno da bi se zaštitila od rizika. Ono, gornja granica nije problem, ali on postoji kako je stav gospodina Barnija odnosno njegovo političko stajalište, da koliko god je čvrsta i zdrava metoda, on ne želi da ona dovede do devijacije u onome što plaćaju velike banke i one e, srednje veličine. Dakle, s ovim granicom 25% ako uzmemo u obzir da za strukturnu reformu banaka za 30 najvećih e, banaka da je njihova izloženost trećina, odnosno 33%. Ako to usporedimo sa 1% baze za doprinosa, dolazimo do ove brojke. Hm, time se može dobro upravljati. Jer ove banke će vjerojatno imati metode zaštite za izloženost derivatima. To je ustupak. Međutim, nema savršenog sustava. Moramo odgovoriti na različitost bankovnog sektora. Moramo govoriti na različitost metoda izračuna. Ne mislimo da je ovo što predlažemo savršeno, ali mislimo da je dosljedno i da je razumno. I sad još nekoliko riječi. Vi ste pitali zašto 9% za IPS. To je rezultat kompromisa broj članova ovih, ovog odbora, te broj zemalja članica, mislim da je 4% premalo i zato mislim da je dobro prepoznati PS i 9 je maksimalni iznos, a nula smo mislili da je prenisko zbog izloženosti derivatima, ako govorimo o brojkama od 0 do 9, a to zavisi koliko ste veliki, odnosno mali. To je pitanje za raspravu između onih koji su simpatizeri sustava i koji nisu. Mi pokušavamo naći razumno rješenje mm, za sve to duhu u kojem radimo. Vaša druga primjedba je jako dobra. Ono što vi velite je da je lako banci tirati u određenom trenutku. Odnosno kada se zatvara bilanca. E, to je tada lako izračunati odnosno izračunati dobit i gubitak. Mislim da sam odgovorio gospodinu Ferberu. To je pitanje gospodina Zimona. To se odnosi na sve, na grupe, na IPS-ove i drugo to bi trebalo biti dodatni uvjet u kojem može djelovati odbor za sanaciju koristi uz korištenje ovog parametra od 0 do 9, ali možemo kasnije o tome porazgovarati u četiri oka. pitanje za duga je nam može pomoći prilikom izračuna izloženosti derivatima. Koristim priliku da se obratim na zastupnici Ferrera. Pasiva uh, unutar grupacije, time se za zato vrijede ista pravila kao za grupe izvan grupacija. Međutim, događa se, a nisam dobro upoznat sa radom IPS-a, da su ljudi koji su to, kolege koji su to proučavali, su rekli da unutar IPS-a ima intra IPS pasive među članicama grupacije. I to na na redovitoj osnovi. Mislim da sam odgovorio na pitanje zastupnika Zimona. Već sam rekao za smanjenja 30%. Potom je tu problem paketa. Vaša pozicija u sustavu jeste li izvan paketa ili ste u paketu 1, 2, 3, 4, je utvrđena prije odbijanja pasive. Dakle, ako ste u šestoj grupi ne možete se nakon odbitka premjestiti u petu grupu. A ako niste u paušalnom sustavu, onda se ne možete ubaciti u paušalni sustav. Dakle, dok ste u sustavu, i to se izračunava prije odbitka pasive i to vrijedi za sve u grupacijama ili u IPS-u. Sada prelazim e, na e, pitanja gospodina Lamasura i gospođe Beres. Ja ne mogu iznositi svoje mišljenje o pismima pojedinačnih zastupnika. To ću prepustiti vaše međusobnoj raspravi. Da, ali mislim da još sada koliko imamo vremena sa prevoditeljima? Ne, nema više. Dvije minute. Dobro, onda prebačit se na engleski.